što možemo učiniti? Sada radimo i za one koji, rad, koji su došli iz klubova zastupnika i za one iz drugih institucija. To je sada jedan e, javni sastanak koji se prenosi na internetu. Želio bih započeti sa desetom točkom našeg dnevnog reda. To je pakt za civilni ZSOP. Želim dobronošnicu Arnotu Mulenaru, vršiteljem dužnosti načelnika odjela CMPD-a. Dakle, to je iz glavne uprave za e, planiranje. E, nekad imam problema sa ovim kraticama. Također želim dobrodošlicu Giovanniju Falegu, to ste vi, dobrodošli. E, višim analitičarem instituta EU za sigurnosne studije, EUISSS, dakle za sigurnosne studije. E, bio sam nekad, nedavno u Africi, a tamo ima institut za strateške studije. I Anom Penfrat, višom službenicom za politiku Europskog ureda za vezu, za izgradnju mira. Nakon rasprave koju smo održali za e, pak za civilni za SOP i sastanak u, lipnju, e, vijeće je jučer navečer donijelo dugo očekivani pakt za civilni ZSOP i što je dalo okvir za Europsku uniju za e, upravljanje krizi i e, misije ZSOP-a. E, s ovim paktom vijeće želi uspostaviti prioritete i uskladiti ih sa izazovima sigurnosti kao što su pritisci od migracija, hibridne pretnje i terorizam. U skladu sa prioritetima e, e, globalne strategije 2016. ovaj pak će ojačati ulogu Europske unije kao učinkovitog i e, legitimnog dionika uzevši u obzir sve veću važnost sigurnosti vanjske i unutarnje. Kako bi se to dogodilo, civilne misije trebaju biti E, poboljšane i pretvorene u moderne i fleksibilne mm, instrumente za vanjsku politiku koji se mogu baviti ne samo sigurnosnim pitanjima e, nego e, i pitanjima iz unutar Europske unije. I zato takve misije ZSOP-a će zahtijevati snažno opredjeljenje na razini Europske unije i nacionalnoj razine i bolju koordinaciju između različitih dionika. Dakle, na temelju praznina u, sposobnosti koji su utvrđeni u e, planu razvoja civilnih sposobnosti. država članica se očekuje da e, pruže prikladne resurse da podrže taj proces. Civilni dio ZSP-a je tradicionalno više ograničen u eh, opsegu i manje vidljiv od vojne dimenzije i zato je eh, donošenje ovoga eh, pakta prvi korak prema bržoj, fleksibilnijoj i učinkovitijim civilnim misijama. Govorili smo o pripremi država članica, zato nekad je lakše e, rasporediti vojnika nego nekoga koji je u civilnoj upravi i koji može iznaći razloga da kaže ne, nisam na raspolaganju, imam druge obveze. I u državi članici kada neko sjedi u regionalnoj administraciji, onda je to vrlo teško. Ali to zahtijeva da kada imamo političku obvezu preuzetu na europskoj razini i provodimo politike na toj razini, onda moramo biti u stanju pružiti ljude i za ovakve civilne misije. Dakle, prvi je gospodin Molnar, izvolite. Hvala lijepa. Hvala što ste me pozvali da budem ovdje i da e, predstavim ovaj pakt e, za sigurnosnu i obrambenu politiku koji je donesen e, jučer od strane vijeća i država članica Zaista, kako bih se nadovezao na ono što ste rekli, to je jedan napor parlamenta da se provedu strategije u strategiji civilne obrane gdje je mnogo učinjeno na vojnoj strani, međutim s ovim civilnim paktom imamo i e, jedan sporazum sa strane civila. Naravno vidjeli ste E, da su pitanja malo drugačija zato što stručnjaci koje koristimo u civilnim misijama nisu tako dobro obučeni niti su uvijek e, na raspolaganje za raspoređivanje za razliku od e, vojnog osoblja. Posebno u današnjim kontaktima postoji velika, velika potražnja za takvim stručnjacima na međunarodnom kontekstu. Dakle, ovo je kontekst, u kojem pakt za civilni eh, ZSOP ima zaista veliku važnost. Dakle, to je rezultat eh, godinu dana rada. Pokrenuli smo to u studenom prošle godine. Imali smo mnogo koraka kao i zaključke vijeća u svibnju ove godine i prezentaciju eh, plana razvoja, civilnog plana razvoja ovaj semestar. Pakt je zapravo u, e, u obliku vijeća i e, naravno zastupnika vlade država članica koji se sastaju u vijeću. To je jedan format kojeg nismo prije koristili u okviru CZOP-a, međutim to je sada dobar format zato što je preuzeto mnogo obveza unutar pakta, a oni su u području nacionalne nadležnosti i zato postoji izrijekom spominjanje e, država članica, posebno kada se radi o sposobnostima. Ovakvi zajednički zaključci pokazuju i važnost ovoga pakta i to da su vijeće i države članice to prihvatile, a naravno i komisija koja e, to podupire. Što se tiče samog sadržaja, pripremamo e, teren upravo za ovaj pakt već godinu dana zajedno sa mnogim dokumentima i raspravama i vidjeli ste da se pakt e, sastoji u stvari od tri dijela. Jedan se zovu strateške smjernice, to je politički e, uvod koji pokazuje put i politički pristup Drugo imamo 22 obveze koje su preuzele države članice i vijeće, a treće je jedan dio koji govori o daljnjim e, aktivnostima. Što se tiče političkog uvoda, strateških smjernica, e, radi se o nekoliko pitanja o kojima se već raspravljalo i vezu sa globalnom strategijom kao i referenca na pet prioriteta e, policije, vladavine prava i e, civilne uprave e, a naglašava se i to da civilne misije moraju se baviti izazovima sigurnosti kao što je izrečeno u zaključcima vijeća. Strateške smjernice također sadrže ključne elemente vezane za ulogu e, civilnog CZOP-a u cijelom ciklisu, važnost lokalnog vlasništva naših misija, prijedlog da se u budućnosti razvijaju bolji i fleksibilni mandati za naše misije, mogućnost da imamo i izvršne mandate za misije kako bi preuzele neke e, zadatke zemlje domaćina Isto tako veza za suradnjom, integriranim pristupom i posljednja ali ne najmanje važno, važnost suradnje između CZOP-a i e, pravosuđa i unutarnjih poslova. Sa svime time izuzetno je važno podsjetiti vas da zadaci CZOP-a e, ostaju nepromijenjeni. To mora tako biti zato što je to tako u ugovorima, međutim pak će pokušati vidjeti možemo li učiniti učinkovitiju, korištenje CZOP-a i mogu li se ti zadaci koristiti i za jačanje odgovora Europske unije na neke prijetnje izazove. Mislim da je bitno to imati na umu. U srcu samog e, pakta stoji tih 22, e, 22 političke obveze vijeća i država članica. I kao što sam već rekao, e, i službe komisije su spremne podržati provedbu. Postoje tri klastera o kojima se govori u tim političkim opredjeljenjima, to jest da CZOP poveća svoje sposobnosti, Drugo je da se bolje i učinkovitije koriste, koriste ove misije, da budu responsivnije. I treće, kada se radi o razvoju sposobnosti i korištenja sposobnosti, jedan zajednički pristup sa drugim instrumentima Europske unije, dakle integrirani pristup eh, sa dionicima za razvoj, ali i s onima iz pravosuđa unutarnjih poslova. Prvi klaster je vrlo temeljan i, va, temeljan i važna politička obveza da se razvijaju potrebne sposobnosti i da se poveća e, dostupnost czop To je već obveza za države članice prema ugovorima, kao što znate, ali uvijek je dobro e, ponovno prisegnuti i osigurati države članice e, zaista to i učine usprkos e, izazovima na nacionalnom planu. Također postoji konkretna obveza da se poveća broj izaslanih stručnjaka u misije, jer smo vidjeli da se to smanjilo posljednjih godina, da se više koriste E, ugovorni, ugovorno osoblje. a Dobro je da imamo i te izaslane stručnjake. Um, izuzetno važno je tako, izuzetno važna je obveza države članice da vide kako mogu e, poboljšati nacional, nacionalni plan kada se radi o zakonodavstvu i drugim okvirima i mjerama kako bi osigurale da e, civilni stručnjaci mogu biti na raspolaganju. Kao što ste vidjeli, bitno je da Ministarstvo zvanjske vanjske poslove zradi sa Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom pravosuđa kako bi pružilo te stručnjake. Naravno, osposobljavanje i usavršavanje je ključni e, sastojak u razvoju stručnosti i to je također naglašeno u samom paktu kao ideja da se razviju e, planovi permutacije na nacionalnoj razini koji će onda e, informirati nacionalne procese revizije. U drugom klasteru kada se radi o učinkovitijim misijama i učinkovitijem korištenju tih misija, ovdje imamo nekoliko mjera kako bi imali fleksibilnije mandate u misijama. Također postoji kolektivni kvantitativni ciljevi, to jest e, cilj da se razvrsta 200 ljudi u 30 dana nakon što se donese odluka. To se e, nadograđuje na prethodne e, dogovore koje smo e, dostigli prethodnih godina. To je dosta realistični cilj, ali i vrlo zahtjevan cilj da se 200 ljudi rasporedi u civilne misije unutar mjesec dana. To zahtijeva i mehanizam financiranja koji mora biti uspostavljen. Treći klaster je bliska interakcija civilnih misija CZOP-a s drugim dionicima Europske unije, uključujući one iz pravosuđa i unutarnjih poslova. To je ključan i e, važan razvoj e, jer smo vidjeli dobre korake u tom smjeru prethodnih godina, ali uz PAH ćemo to učiniti jačim i jednostavnijim kako bi civilne misije putem svojih akcija mogle se suočiti sa prijetnjama, i izazovima ili pružiti informacije e, unutarnjim e, službama sigurnosti ili komisije kako bi mogle e, ostvariti svoje zadatke. Dakle, jedna sinergija s obje strane. Sljedećih godina ćemo istražiti možemo li ojačati civilne misije koje traju u tom smislu kako bi ojačali operativni output u tom kontekstu E, možda ćemo izraditi neke pilot projekte u budućnosti, ali naravno to sve treba istražiti u konkretnom kontekstu određene misije i u zemlji u kojoj se nalazi ta misija. I konačno, pakt e, uspostavlja parametre za godišnje revizije, dakle, a 2023. je ciljni datum kako bi se to ostvarilo. Mi ćemo e, izrađivati taj godišnji, tu godišnju reviziju u više detalja i to je konkret, i konkretan korak je da je vijeće pozvalo komisiju i službu za vanjsko djelovanje da izrade akcijski plan koji će okviriti provedbu e, pakta tako da ćemo imati akcijski plan na razini Europske unije koji treba izaći u proljeću 2019. kao i nacionalne provedbene planove na razini država članica kako bi e, one provele svoje nacionalne reforme. To bi trebalo sve okupiti u ovom e, godišnjem procesu revizije. E, jučer su ministri to donijeli i postoji priznanje da se radi zaista o važnom sporazumu koji je jedinstvena, karakteristika Europske unije i koja će pružiti novi okvir e, u ovom području sljedećih mjeseci, a možda i godina. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodin Molenar. Nastavljamo sa Giovannijem Falekom iz EUISS-a. Izvolite. Hvala gospodine Galer, zahvaljujem i pod odboru što me pozvao i čestitam onima koji su doprinijeli, posebno gospodinu Molenaru u razradi e, ovog pakta za civilni CZOP. Ja ću biti kratak, ja ću samo reći nekoliko kratkih primjedbi kao kako bih nadopunio izlaganje gospodina Molenara o tome što moramo slaviti, dakle koje su dobre vijesti e, u smislu toga što imamo taj napredak e, u civilnom CZOP-u i kako bih vam dao neke kritične konstruktivne elemente o kojima možete razmišljati i na kraju da vidimo što možemo ili trebamo očekivati iz ovog procesa. Sa rokovima i datumom koji je dan 2023. za punu provedbu ovoga pakta. Ja bih e, započeo sa vrlo dobrim vijestima, a to je da imamo jedan dokument koji jasno predstavlja E, političko prihvaćanje takvog civilno CZOP pa, pa, pakta. Sa političkog i strateškog gledišta ja mislim da je to zaista važan korak i mislim da je to nešto što je zaista bilo nužno u Europskoj uniji kako bismo napredovali u jačanju sposobnosti Europske unije za odgovor na krize, za prevenciju krize, za stabilizaciju, za širenje e, skupine prioriteta koji su, e, koji su uspostavljeni u Fejri i da vidimo kako se svijet mijenja i kako se Europska unija mora prilagoditi i prilagoditi svoje vanjsko djelovanje e, novim prijetnjama i to je naravno u skladu i s ciljevima koje ste spomenuli, e, globalne strategije Europske unije, e, isto tako otpornosti društva, regija i posljednje, ali ne manje važno, integrirani pristup vanjskim sukobima i krizama. Nijedan od ta tri cilja ne bi bilo moguće ostvariti bez da Europska unija napravi taj napredak u jačanju civilnih sposobnosti. Isto tako ne bi bilo moguće rješavati nove prijetnje kao što je radikalizacija, hibridne prijetnje i e, sl. Postoji politički, e, politička, politički zahtjev, politička praznina koju je taj pakt ispunio i to je razlog za slavljenje. Druga točka, ako ulazimo u više tih stručnih detalja i samog sadržaja obveza, ovdje kao i u svakom napretku, u svakoj odluci koju donosi Evropska unija, naravno đavo u detaljima. Koji je sadržaj tog dokumenta? Moja prva kritična reakcija nisam želio da budem kritičan i ne želim smanjiti, umanjiti trud, niti pocijeniti trud i poteškoće da se iznađe sporazum između različitih dionika, ali prvi kritički komentar je da e, zaključci imaju jako mnogo riječi, ali malo brojki. To jest kvantitativne obveze su manje nego što e, kažu riječi u samom dokumentu koji kaže da pakt za civilni CZOP treba ojačati. Vjerojatno nismo mogli ni očekivati nešto drugo, nismo mogli ni očekivati e, da ti zaključci uključe previše konkretnih brojki u vezi obveza. Međutim, to nam opet daje određeni, određeni pokazatelj da uz ono što je rečeno i politički prihvaćeno, sada se trebamo suočiti sa važnim testom provedbe. Kakva će biti praksa? Što ćemo učiniti kako bismo ostvarili tu političku deklaraciju. Ne želim pocijeniti činjenicu da je politička deklaracija temelj za to, ali sada se radi o tome da zaista moramo to ostvariti i e, navesti države članice da se zaista obvežu i da ostvare obećanja koje su dale. Tu naravno ima dobrih vijesti dok čitamo tekst, postotak e, nacionalnih stručnjaka koji su izaslani. To nije drastično povećanje od prethodnog stanja, ali postavlja određeno mjerilo e, za e, izaslane stručnjake u misije CZOP-a. Dakle, možemo imati e, godišnje, višegodišnji plan, e, iako ne znamo koliko godina će to trajati, međutim, to će nam dati ideju kakvu fleksibilnost i responsivnost možemo očekivati od dobre provedbe preporuka iz pakta. I svakako trebamo pozdraviti činjenicu da postoji e, da se postoji mogućnost da se više surađuje sa dionicima vezanim za pravosuđe i unutarnje poslove kako bi ojačali vanjsku i unutarnju dimenziju. To nije bitno samo e, što se stručne strane tiče, nego i što se tiče političkih posljedica. Mnogo puta sam rekao da pak za civilni CZOP mora ići dalje od pitanja migracija, mora ići dalje od veze između vanjske i unutarnje sigurnosti. Međutim, u sadašnjem političkom okruženju Izuzetno je važno da se to snažno utvrdi kao e, temeljni, temeljno političko, političko načelo za ovaj pakt. Dakle, što možemo očekivati u sljedećim mjesecima i godinama? Dokument e, vrlo jasno to kaže. Dakle, e, zajednički plan komisije je u ISS-a e, do proljeća možemo očekivati nacionalne provedbene planove na temelju formulara koji će e, reći koji će biti nacionalni doprinosi, godišnja revizija sa godišnjom revizijom sposobnosti koju će pružiti EU i SS kako bi se uspostavili poticaji i pokazatelji e, kako bi se države članice mogle e, držati obećanja iz pakta i naravno da se 2019. napravi inventura napretka u tom području. Nisam vidio ništa više od indikacije e, nacionalnih provedbenih e, planova što će poticati države članice da zaista ostvare svoja obećanja. Što ako države članice to ne učine? Što ako kaže da, da, to je sve bilo lijepo u riječima, ali to u stvari nije lako u praksi. Što ako stvarnost dođe do e, trenutka kad država članica kaže ne, ne možemo? Nisam vidio niti nikakve naznake o proračunu ne postoji jasna obveza da se poveća proračun. Možda se to nije moglo niti očekivati od ovakvog dokumenta, ali ako želimo ozbiljno shvatiti ambiciju, je bitno pitanje je kako ćemo tu ambiciju financirati i to je nešto što ćemo morati rješavati u nekom trenutku pomoću nekog novog instrumenta ili neke nove kreativnosti. Kada se radi o pitanju fleksibilnosti i pojednostavljenja donošenja odluka, to je važna stvar, ali u ovom trenutku nemamo dosta pokazatelja o tome kako će se to postići. Koji su mehanizmi putem kojih ćemo izgraditi fleksibilnost u budućem paktu za civilni CZOP. I na kraju ono što trebamo očekivati u odnosu na ono što možemo očekivati sljedećih mjeseci jest da na neki način države članice će poštovati ovaj e, politički konsenzus o civilnom CZOP-u, da će Europska komisija i EU ISS e, e, ojačati svoje napore i djelovati kao broker i zapravo raditi pritisak na države članice kako bi ih stimulirale da poštuju svoje obveze, a isto tako i konkretnu raspravu o financijskoj strani. U zaključku, za one od vas koji nisu počitali, pročitali Nikoleta Perocije, eh, njen politički brief o civilnom paktu, e, paktu za civilni CZOP kao o jednoj uspješnoj priči o Pepe Ljugi. Mislim da je taj brief zapravo jako dobra usporedba i rasprava koja je započela prije godinu dana, kao što ste rekli, je zaista pružila civilnom CZOP-u jedan novi konceptualni okvir za djelovanje. Pružila je CZOP-u nove sposobnosti koje se mogu još razvijati kako bi bolje provodili operacije i s ovim dokumentom zaista se tu pruža e, jedna kolektivna politička obveza i prihvaćanje, ali ono što nemamo, a trebamo i vrlo oprezno pratiti u budućnosti, jest osiguranje da će e, zaista se poštovati te obveze i da će e, se ostvariti očekivanja onoga što danas možemo pročitati u tom dokumentu. Vrlo je važno utvrditi i e, određene provjere kako bi, a uloga Europskog parlamenta kao institucije koja može preuzeti proaktivniju ulogu u području sigurnosti i obrane, ali i u civilnoj strani sigurnosti, biti će jako važno da parlament bude bliži tom procesu kako bi pružili input e, povratne informacije, davao savjete i osigurao da proces koji je započeo prije godinu dana bude uspješno zaključen 2023. godine i da se ostvare stvarna očekivanja ovoga pakta. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala lijepo i ako mogu samo spontano reći, ne morate dva put eh, tražiti da preuzmemo svoju ulogu, mi preuzimamo to kao jednu od naših dužnosti od sada nadalje. Hvala. I sada još imamo gospođu Penfrat, izvolite, da sam e, Ana Penfrat i radim za EPLO, to je Europski Lizon ured za izgradnju mira. Mi radimo posuda u svijetu za, na područjima sprečavanja mm, nasilja i sukoba, uključujući područja gdje su civili. Reći ću nekoliko riječi o samom paktu i o svemu što je prethodilo donošenju pakta i nakon toga ću vam objasniti koji su glavni preduvjeti za uspješne misije u izgradnji održivog mira i što to znači za provedbeni proces koji je pred nama, ali i za ulogu Europskog parlamenta. Pritom želim naglasiti važnost nekih e, pojmova, kao što su promicanje lokalnog vlasništva, sigurnost i osjetljivost na sukobe. Krenut ću od samoga pakta i procesa koji mu je prethodio. E, u pripremnim aktivnostima iskazana je bojazan zbog nedostatka ravnoteže između kratkoročne brige za sigurnošću Europske unije i sigurnosnim prijetnjama s kojima se suočavaju zemlje domaćini i lokalno stanovništvo. Pitanja kao što su protuterorizam i migracije možda nisu prioritetno sigurnosno pitanje ili uopće nisu sigurnosno pitanje. Ne znam jesu li se ostali govornici dotaknuli ovoga što ću reći, ali važna je veza između unutarnje sigurnosti i sigurnosti u zemlji domaćinu na političkoj razini. I zapravo čitav raison d'être, misija se na taj način, naglasak se pomiče. Što se tiče unutarnje e, sigurnosti, e, ako se previše stavlja naglasak na kratkoročne prednosti kao što su migracije i slično, e, to ne daje dobre rezultate zato što u nekim područjima kratkoročni pristup e, području sigurnosti se vratio kao bumerang. Danas imamo neke studije o negativnim, nenamjeravanim e, posljedicama migracijske politike u Nigeru. Isto tako imamo velik broj primjera kada vrlo usko postavljanje protuterorističke mjere mogu dovesti do porasta radikalizacije. To je bio sastavni dio rasprave prije donošenja pakta. Što se tiče strateških e, usmjerenja ovoga pakta, mislim da tu postoji dobra ravnoteža. E, stavlja se težište na prioritete, nove operativne linije i spominje se važnost vlasništva u zemljama domaćinama. Međutim, sam proces i pripremne radnje ostavile su određenog traga. Neki akteri su mi već rekli da će od sada civilne misije e, ZSOP-a e, stavljati veći naglasak na operativni aspekt kao da će zamijeniti postojeće. Tako da ljudi koji rade u civilnim e, misijama za SOP-a već e, sada ime ne razumiju dobro ko će biti bit tih misija, dakle čiju sigurnost će štititi, a ako takav ambiguitet e, ostane i u provedbi pakta to može imati ozbiljne posljedice. Postavlja se pitanje kako to provesti u djelo. Jedna od mogućnosti je da se jasno navede da misije ZSOP-a imaju za cilj promicanje sigurnosti ljudi Pritom mislim da se ne radi o tome da se osnažuju e, sigurnosne snage na lokalnoj razini, nego o e, poboljšanju različitih sigurnosnih potreba lokalnog stanovništva, što je u skladu sa e, obvezama koje je preuzela Europska unija. Pojam ljudske sigurnosti nažalost je izostao iz ovoga pakta, to je šteta zato što se spominje globalna strategija EU-a zatim komunikacijski dokument EASA e o provedbi ZSOP-a, tako da bi možda bilo dobro da i politika uhvati korak sa e, već spomenutom komunikacijom. Što se tiče ljudske sigurnosti, takav pojam bi pojasnio o kakvoj sigurnosti se ovdje radi i što se zapravo e, želi promicati putem ovih civilnih misija. Mislim da Europski parlament upravo u tome ima važnu ulogu kada govorimo o toj osnovnoj raspravi o o ZSOP-u. E, kako misije mogu biti uspješne i doprinijeti održivom miru? E, želim na početku pojasniti da ne mislim da e, ZSOP, odnosno ovaj pakt treba biti jedan trajni instrument, ali da i jedan krizni instrument može doprinijeti održivom miru. Moramo se podsjetiti da ove misije nemaju nužno pozitivan učinak u okruženju gdje postoji sukob. To kažem zato što se u raspravama koje se vode u Briselu često podrazumijeva da e, vanjskom intervencijom Europska unija uvijek postiže pozitivne rezultate, međutim čak i najkvalitetniji plan na papiru može ne dati rezultate ili čak biti štetan u vrlo osjetljivim e, situacijama gdje se provode misije ZSOP-a. Dakle, e, oni članovi misije moraju biti toga svjesni, moraju biti obučeni da se bolje nose sa specifičnostima okruženja u koje dolaze, te e, mogućim neželjenim posljedicama njihove nazočnosti i aktivnosti. E, u tom smislu treba promicati lokalno vlasništvo i ljudsku sigurnost, to sam već spomenula. To možda zvuči bazično, ali kada razgovarate sa ljudima koji rade u sklopu misija ZSOP-a, čućete vrlo različite, različita viđenja e, misija. Zatim imamo isto e, tako jedan pojam koji se naziva osjetljivost e, na sukobe. Mislim da se to spominje u planu razvoja kapaciteta ZSOP-a i u globalnoj strategiji EU-a. Mislim da nisu svi upoznati s tim pojmom tako da ću vam predstaviti tri osnovne sastavnice tog eh, dokumenta. Dakle, radi se o ulaganju eh, eh, detaljne analize situacije i konteksta u kojem se odvija misija, zatim se prelazi sa analize na provedbu, i nakon toga mehanizam za evaluaciju i praćenje koji omogućuje ocjenu i praćenje misije o, i dinamiku sukoba kako bismo bili sigurni da se maksimira pozitivan efekt misije umjesto da ona proizvodi negativne rezultate. I nakon toga dolazi prilagodba smjera djelovanja ako je to potrebno, dakle to je e, to su te tri točke što se tiče analize, u ovom paktu se govori o, e, o informiranosti o stanju, što je vrlo dobro. No, pitanje je koliko se ulaže u analizu i kako će se to poboljšati tijekom provedbe, to tek treba vidjeti, posebno u fazi planiranja, kada se često pojavljuju problemi zbog e, nedostatnog vremena i kako postići u takvim situacijama da se uzmu u obzir različita gledišta, uključujući i ono civilnog društva, to može predstavljati izazov. Što se tiče e, evaluacije i praćenja, u točki 13 pakta e, nalaze se neki zanimljivi aspekti. Da kako, pitanje je koliko će se i kako će se staviti težište u pojedinim provedbenim planovima. Moram priznati da nije lako ocijeniti učinak nekog, e, neke aktivnosti na širi kontekst ili ohrabrivati po dakle iskreno informiranje od strane misije. Giovanni je već spomenuo nešto što se tiče prilagodljivosti. Dakle, tu se govori o prilagodljivosti, o fleksibilnosti, o dakle, jednom modularnom pristupu, dakle to ćemo morati testirati i pitanje je također u kojoj mjeri se misije mogu prilagođavati nakon što se dobiju rezultati evaluacije i monitoringa a ne samo uzmeći u obzir politička razmatranja. Zatim, e, to bi bilo što se tiče provedbenog plana, nacionalnih e, akcijskih planova. I e, kao prvo bih htjela nešto reći vezano uz sam jezik, pojam ljudske sigurnosti i osjetljivosti na sukob e, bili bi vrlo korisni u ovom paktu. Što se tiče kapaciteta, htjela bih se vratiti na 70% koliko je minimalni prag e, dakle stručnjaka koji su upućeni iz država članica. To je važno kako bi države članice imale osjećaj vlasništva nad misijom. Međutim, Istovremeno treba uzeti u obzir i e, rodnu ravnopravnost i neka druga područja i za ta područja je ponekad teško imati e, dovoljno stručnjaka u e, nadležnim ministarstvima kao što su Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa i tako dalje. Dakle, ako želimo postići taj prag od 70%, onda bi države članice trebale moći koristiti i druge resurse, a ne samo državne službenike iz mjerodavnih e, ministarstava. Dakle, mogu možda koristiti i druge službenike koji su radili u UN-u ili i u nekim drugim međunarodnim organizacijama. Zatim mora e, postojati prostor za to da se razgovara o dobrim praksama u provedbi i evaluaciji te e, da se razgovara o ocjeni učinka. Znam da se mnogo govori o edukaciji, no osim promicanja klasičnih edukacija mogu postojati također i programi e, mentorstva koji bi bili korisni. I na kraju ću e, reći nešto o preporukama za Europski parlament. Mislim da Europski parlament i ovaj pododbor mogu dati doprinos na nekoliko razina. Kao prvo na konceptualnoj razini putem eh, organiziranja rasprave o ovim pojmovima koje sam spomenula. Eh, zatim mogu također eh, održavati politički pritisak za osiguravanje prostora za raspravu o dobroj dobrim praksama i to su ponekad neke manje stvari da se e, da se na primjer potakne rasprava o naučenim lekcijama i dobrim praksama unutar EASA. Zatim što se tiče civilnih misija, e, treba postaviti pitanja o naporima za praćenje ili o osjetljivosti na sukobe. Dakle, u tim konkretnim misijama i u tom smislu bi bilo zanimljivo pozvati i stručnjake izvana, na primjer iz civilnog društva. <laughs> Sorry for the interpreters. Ispričavam se opportunity. Dakle, govorila sam o tome da bi bilo dobro da se organiziraju sastanci sa šefovima misija, e, upravo o ovim pitanjima koje sam već spomenula, kao su osjetljivost na sukobe, gdje mogu sudjelovati i vanjski stručnjaci. I na kraju možda treba raditi na tome kako misije mogu bolje surađivati sa udrugama iz civilnog društva, primjerice E, neki mehanizmi manjih bespovratnih sredstava e, što se može financirati iz proračuna. I također želim još jedanput objasniti zašto je važno ulagati u e, sigurnost lokalnog stanovništva u partnerskim zemljama i da budemo isto tako i pobrinuti se da se uzme u obzir osjetljivost na taj sukob dakle e, sve vanjske komunikacije o ZSOP-u e, su tu bitne, ali isto tako je važno da se e, na taj način napor evropske unije učine državima, što dovodi i do povećanja sigurnosti europskih građana. I see some who are not here, but I see one that is here and that is Valero. vidim da je kolega, kolegica Valero ovdje, izvolite. Hvala. Hvala vam na izlaganju. Mislim da je vrlo pozitivno da se stavi snažni naglasak na ciljne misije ZSOP-a. Nadam se da će to biti popraćeno i odgovarajućim proračunskim sredstvima kada dođe do te rasprave. Imam nekoliko pitanja. E, dakle, što se tiče e, kvalitetnih, e, odnosno sposobnih misija za SOP-a. Slažem se da je tu potrebno mnogo obuke i tako dalje. Mi u ovim situacijama dosta radimo na vladavini prava, trebaju nam suci, policijski službenici i ljudi koji će ih obučavati. I svjesni smo toga da nedostaje, da nam takav kadar nedostaje a ponekad se primjećuje i nevoljkost u državama članicama da takve ljude puste, odnosno da ih e, upute u negdje drugo, negdje drugamo. E, ja sam razgovarala sa jednim policajcem u Švedskoj prije nekoliko godina i sjećam se da se radilo o jednoj obuci policijskih snaga u Afganistanu. Kao prvo, e, takve situacije su opasne E, bilo je mnogo problema sa dobivanjem e, dozvola od policije, odnosno odobrenja od policije, zato što nam nedostaje policajca i to se ne može računati kao nekakva dodatna kvalifikacija e, nakon što, na primjer, odu na misiju i provedu tamo šest mjeseci. Tako da je tu ljude teže motivirati da odu Zatim kako obučiti policajke? To je vrlo bitno pitanje u nekim zemljama, na primjer u Afganistanu. Zatim eh, razgovarali smo o tome kako neke policijske službenike odvesti iz Afganistana u Švedsku da tamo prođu obuku. Možda bi to bilo jednostavnije. To je jedna od ideja koja se e, svojedobno pojavila. A zatim što se tiče e, civilnih misija sop a p-a, e, koje počivaju na suradnji sa Ministarstvom pravosuđa i unutarnjih poslova spomenuli ste i migracije. Mi smo zamolili da nam komisija i visoka predstavnica predoče akcijski plan. I što se obično događa s akcijskim planovima u današnje vrijeme? Obično se stane na migrantima. To je glavni cilj ovdje u parlamentu, ali i u komisiji i u vijeću. Tako da se pribojavam da bi ovo sve skupa moglo negdje zastati. I zanima me što vi mislite o tome. Jer e, kako ja gledam na situaciju, mi smo već e, doista u nekim stvarima promašili jer kada su migranti već na sredozemlju ili na granici između Nigerije i Libije to je zato što smo mi učinili neke propuste u drugim politikama ako se bavimo samo time da ljudi ne budu tu da ne dođu ovamo onda mislim da propuštamo onaj dio koji se odnosi na prevenciju da uopće dođe do te situacije. Ja mislim da se ovdje moramo usmjeriti na, na pitanje kao što su dobro upravljanje, a, dakle u tim državama, a ne na granici. No, imamo velik broj projekata e, koji se odvijaju na granici i mislim da bi se moglo dogoditi da do, najveći dio novca ode u taj dio. Molim vas da nam kažete nešto više o suradnji sa Ministarstvom pravosuđa i unutarnjih poslova. Pustite mi da ja nešto dodam. Ja se doista pitam što je ovdje novo u odnosu na vodeće ciljeve koje smo imali još 2000. godine. Ja sigurno nisam jedini koji tako misli. Već e, prošle godine u godišnjem izvješću mi smo iskazali žaljenje e, što nema dovoljno e, civilnog osoblja u misijama, a to se sada ponavlja i sada definiramo nove ciljeve. Zašto bismo uopće pretpostavili da će sada vijeće i komisija ispuniti obveze zbog ovog novog dokumenta koji sam po sebi nije impresivan. Države članice kada bi doista ozbiljno pristupile ovoj civilnoj dimenziji ZSOP-a, one bi jednostavno izdvojile sredstva u sklopu novog proračuna. Mislim da bi to bio dokaz da su ozbiljne kada je riječ o ovom pitanju. Rasprave o proračunu su trenutak kada se može izdvojiti potreban novac. Posljednja izvješća Revizorskog suda pokazala su ograničenja civilnih misija sop a Navodno postoji problem u trećim državama e, u području utjecaja na relevantne političke institucije. Mislite li da će se ovim paktom nešto promijeniti u tom smislu? To je moje pitanje. Ima li još nekih pitanja ili komentara? Nema? Dobro, onda krećemo od gospodina Molenara. Izvolite. Hvala. Hvala, da, ovaj pakt jest jedna prekretnica, ali ne tvrdim da je to lijek koji će riješiti sve probleme. I da iskoristim jedan poznati izraz, to je tek početak, to je prvi korak. Ali evo, eh, imali smo tri govornika i vi ste također postavili neka pitanja. To su sve pitanja o kojima smo mi razgovarali među državama članicama. Kako postići pravu mjeru između jednog klasičnog pristupa sop a gdje se radi na rješavanju kriznih situacija i eh, kako eh, pristupiti prema novim izazovima i kako tu postići pravu ravnotežu. Tijekom e, povijesti u posljednjih 15 e, godina postojanja ovih misija, mnogo toga je već učinjeno u području granica organiziranog kriminala, smanjenja terorizma, tako da mislim da se trebamo odmaknuti od tog narativa koji suprotstavlja ovaj, staru i novu politiku. Trebamo se zapitati jesu li ove aktivnosti u našem vlastitom interesu ili u interesu lokalne vlasti i lokalnog stanovništva i kako tu postići pravu mjeru. Da kako idealno bi bilo da su na kraju svi pobjednici i mi želimo ovdje reći da promicanjem lokalne sigurnosti i boljeg upravljanja e, da sve to skupa dovodi do e, povećanja stupnja sigurnosti i unutar EU-a. No, kada razgovarate o tome sa e, nadležnim ministarstvima, dakle pravosuđem i unutarnjim poslovima, oni također postavljaju isto pitanje što je tu relevantno, što je tu važno za našu sigurnost tako da što poduzeti, e, što još poduzeti, to je u svakom slučaju nešto što je bitno kako bi se potaknula ta ministarstva da upute ljude u misije. Dio onoga što moramo odraditi u budućnosti e, odnosi se upravo na e, te na te poticaje, dakle mislim na političke, ali i na financijske. To nije tako jednostavno. Proračun ZSOP-a iz kojeg se financiraju emisije je izvan proračunski, tako da ne može pomoći u e, razvijenju kapaciteta u državama članicama. E, može li tu postojati sinergija sa e, radom koji obavljaju Ministarstva pravosuđa i unutarnjih poslova, primjerice kod obuke granične policije. Zatim, mislim da tu trebamo u svakom slučaju pronaći sinergije, pronaći motivaciju, razloge za djelovanje. U ostalom, ovo je jedan politički dokument e, gdje postoje političke obveze, ali ne postoji nešto što ne, ne možemo reagirati ukoliko država članica ne ispuni svoje obveze. Svaka država članica u svom e, specifičnom kontekstu može razmisliti o tome e, kako poboljšati kako povećati, potaknuti ministarstva na djelovanje i e, kako postići da ti napori djeluju, izgledaju dobro na životopisu, a ne kao nešto što je minus u nečijoj karijeri. Dakle, to su sve stvari koje se odvijaju u nacionalnom kontekstu, ali potrebna interakcija i sa Europskom unijom u sklopu procesa godišnje revizije, odnosno preispitivanja. I tu treba da kako analizirati primjere dobre prakse, vidjeti tko postiže najbolje rezultate, što može potaknuti ostale da nešto iz toga nauče. Mislim da je to možda najbolji put e, iz, ove, iz ovog rekursa, e, da kako sve na kraju na provedbi. Što se tiče osjetljivosti na sukob, mislim da je to možda nešto što je sastavni dio našeg načina funkcioniranja, jer e, svi planovi se temelje na analizi sukoba gdje sudjeluju svi dionici. No ono što je važno je da to ne odrađujemo samo sa EAS-om i nego i sa komisijom. Dakle, krećemo najprije od analize sukoba i na temelju toga pokušavamo oblikovati odgovor. Što se tiče samog akcijskog plana, mislim da će naglasak biti na provedbi, na modalitetima provedbe pakta. Dakle, trebamo vidjeti što je sa postupkom zapošljavanja, sa obukom i tako dalje. To nije akcijski plan koji će e, definirati naše djelovanje na terenu, dakle kako dati odgovor na pitanje migracija. To ne funkcionira u tom smislu. Mislim da će to biti usmjereno na pojedine aktivnosti da se uzmu neke, e, neki dijelovi pakta za koje je potrebno pratiti provedbu. Dakle, što se tiče e, pitanja migracija i ovdje će se postaviti pitanje na koji način civilne misije mogu dati svoj doprinos, dakle kroz reformu postojećih struktura, promicanje ljudskih prava, uspostavu dobrog upravljanja, obuke u području ljudskih prava, dakle iz zemalja odakle dolaze migranti kako bismo mogli e, doprinijeti E, tome da se smanje razlozi za njihov odlazak. E, dakle, tu isto tako i upravljanje granicom, granična straža, to sve skupa e, spada u tu jednadžbu, no u svakom slučaju u ovom dijelu moramo produbiti suradnju. Kada je riječ o tome što je tu novo i što možemo očekivati, na kraju krajeva vidimo da je to e, politička obveza koju su preuzele države članice, postoji mehanizam za osnaživanje i mislim da to samo po sebi stvara jedno okruženje u kojem trebamo sagledati budućnost, dakle kako iskoristiti sredstva e, za p-a a na jedan e, strukturiran način, da pokušamo to gledati kroz e, višegodišnje planiranje, a mnogo toga zapravo ima veze sa strateškom analizom toga kako će se raspoređivati misije ZSOP-a. Vrlo često taj je za transformacijski učinak potrebno vrijeme i kod ovog pakta također trebamo razmisliti strateški i gledati u budućnost, dakle bilo da je riječ o Sahelu, Bliskom istoku ili slično. Pokušali smo biti realni, pokušali smo ne biti preambiciozni, imamo neke ciljeve koje smo si zadali, mislim da su ti ciljevi, ciljevi realno ostvarivi, no da kako države članice će se morati usredotočiti na kvalitetu, na provedbu nacionalnih reformi i na to da daju svoj doprinos na razini Evropske unije. Već je rečeno da nam je potreban sustav nakon raspoređivanja misije, da se provjerava napredak, e, da se mjeri napredak prema kriterijima i da se e, sve u svemu osigura jedna pozitivna dinamika. Sretno. Gospodin Felek. Da, samo brza reakcija na dva pitanja koja ste postavili u vezi s time što je novo u odnosu na glavni cilj i koje su ograničenja civilnog CSOP-a. CSOP p-a. Vjerojatno ću postavio isto pitanje vezano za globalnu strategiju Europske unije. Što je novo u toj strategiji što nije bilo u Europskoj e, sigurnosnoj strategiji. I prva strategija Europske unije svakako nije postigla rezultate u smislu očekivanja. Imam određene dvojbe da druga strategija će zaista ostvariti očekivanja kada se radi o vlaganju ili o hlađenju ne bih e, puno novca stavio na činjenicu da će Europska unija uspjeti e, učiniti svoje susjedstvo otpornijim ili da će Europska unija biti sigurnija za pet ili deset godina. U svakom slučaju ne bih uložio novac u to. Kad bi mi neko rekao da, e, da ćemo civilni stup iz ove jednadžbe. I svakako za mene je to jedno, jedna od temeljnih e, sastavnica globalne strategije Europske unije. A razlog zbog kojeg imamo strategiju i zašto mijenjamo strategije i razlog zašto postoji razvoj od e, glavnog cilja na novi dokument, od političkog prihvaćanja do novog političkog prihvaćanja, jest da je međunarodni sustav nešto što se mijenja i nekad se radi o samoj brzini kojom nove prijetnje se pojavljuju i novi uvjeti dakle e, kako e, druge zemlje prijete sigurnosti našeg kontinenta i to je svrha ovog političkog i strateškog dokumenta da nam da određene smjernice o tomu na koji način se mogu rješavati ti novi uvjeti. Gospodin Molinari je vrlo je rekao s pravom da ZSOP uglavnom proizvodi učinke dugoročno. Učinak koji proizvode civilni stručnici je vidljiv u dugoročnoj fazi, a ponekad i nije vidljiv. Dakle, nedostaje nam ta vidljivost da vidimo što bi se dogodilo da nismo eh, rasporedili civilnu misiju ZSOP-a ili što bi se dogodilo da nismo dali e, e, e, pravnu pomoć jednoj zemlji u Africi ili u drugoj regiji. Dakle, vrlo je lako utvrditi ograničenja civilnog ZSOP-a, CSOP-a i u sadašnjem okviru, ali iskreno govoreći, ja ne bih e, pocijenio ovaj element iz e, sveukupnog strateškog obračuna ili rasprave u europskoj globalnoj strategiji zato što kapacitet da se globalni pristup u potpunosti provede ovisi uglavnom o snažnoj civilnoj komponenti koja može nadopuniti i uspostaviti ravnotežu i u mnogim slučajevima se možete pitati što misle vojne, vojna strana i druge vrste aktivnosti, u druge vrste pomoći koju daje Evropska unija i kada se radi o granicama i o migracijama. Po mom mišljenju, svakako postoje određena ograničenja u instrumentu koje su uključena u strateški dokument ali ne bi se osjećao potpuno sigurnim kada se to ne bi razvijalo. Hvala lijepa i posljednja, ali ne najmanje važna, gospođa Ana Penfret. Možda bih se vratila na ovo pitanje nedostatka ljudi koji se mogu izaslati. E, naravno ovisi o državama članicama, pojedinim državama članicama da omoguće ljudima da žele biti zaslani kako bi izgradili karijeru. To treba još vidjeti, međutim zanimljivo je vidjeti da i ove brojke u ovom dokumentu, jer to nije bio dio rasprave prije par godina. Također je dosta bitno da je dosta teško naći osobe koje će željeti biti e, raspoređene. I dio e, tih razloga jest vidjet ćemo ambiciju CZOSP-a, ali onda ćemo vidjeti e, hoće li se osobe rasporediti. Ali ponekad ne, a to ima onda utjecaja na sam, samu e, provedbu. I zato trebamo imati rezervne planove kada ne dobijemo stručnost koja je potrebna kako bismo ostvarili mandat. Što još možemo učiniti s tom misijama i moramo biti realistični u vezi s time. Što je novo, a što nije novo, mislim da mogu e, se složiti s onime što je prije rečeno. Ali ne radi se e, samo o tome, zato što je to politički alat i ovisi o angažmanu država članica. Također je vrlo korisno da redovito razmišljaju o tome što žele učiniti. Dakle, trebamo stvoriti politički zamah, iako to na papiru ne pravi veliku razliku. Radi se o procesu koji može biti koristan. Hvala. Imam stručno pitanje koje mi se pojavilo. Recimo, kakav je proces kada trebate osoblje? Može li pojedinac koji se uklapa u profil sam podnijeti zahtjev i onda dobiti dozvolu svoje države ili na ovoj razini moramo pričekati da država članica ponudi ljude. Kako funkcionira taj mehanizam? Jer mogu zamisliti da postoje ljudi u državama članicama koje bi željele, koji bi željeli raditi taj posao ili će dobiti nešto više novca. Dakle, vjerojatno vam se i plaća da idete u drugu zemlju, ja se nadam da e, se ne oporezuju ljudi koji će zarađivati malo više novca, inače to neće biti jako privlačno jer će država članica im uzeti taj novac. Dakle, pitanje je postoji li neki pojedinac koji se može prijaviti ili mora prvo proći kroz e, državne instance. Mislim da formalno to je rad CPCC-a. Dakle, mora ići prvo u državu članicu, onda ona rasporedi stručnjaka. Ali ako nema kandidata koji su prikladni, onda se postoji neke, neka radna mjesta koja su za ugovorno osoblje. Nekad imamo stručnjaka koji se uklapa u opis posla i koji e, onda e, može se prijaviti putem nekih vladinih kanala. Koliko vidimo sada e, postoji jedan pomak između ovih Eh, izaslanih ljudi i onih koji imaju ugovor. Dakle, imamo vodimo raspravu da posebno u operativnim mjestima u misiji, posebno kada se radi o nekim osjetljivim položajima, imate takva mjesta za eh, te stručnjake koje pruža država članica. Postoje obje opcije, ali želimo povećati ulogu države članice. Ako gledamo s ovoga gledišta, ono što ja pitam jest to je sve jedna misija oko koje postoji sporazum. Dakle, sve države članice su se sporazumjele. Radi se o konkretnoj misiji, ali još uvijek je abstraktno tko će biti, ko će biti e, raspoređen i ko će to raditi. Ako možemo staviti odredbu takav sporazum da država članica ne može odbiti kandidata svoje zemlje, jednom kada ta osoba identificirana kao prikladna. Dakle, osoba može reći, hej, ja sam tu, jesam li ja prikladan? I onda će se tu donijeti odluka, mi ga uzimamo i onda država članica ne može odbiti, rasporediti tu osobu. Ako dođemo do tog e, trenutka, onda država članica, članica ne može prigovarati jer prije toga država članica e, se sporazumjela da će postojati takve misije i onda mora održati svoje obećanje. Dakle, to bi bio postupak ili mehanizam u kojem bismo zaista mogli onda e, održati obećanja. Ali ne da imamo tu situaciju u kojoj se sada nalazimo, iako se možda ne nalazimo u toj situaciji. Da, jedna stvar je da se revidiraju ti postupci kako bi bili fleksibilniji. Ostavit ću to stručnjacima, ali to je jedna od mogućnosti. Dobro, hvala vam lijepa. Ako nema više pitanja e, kolega koji sjede predamnom, onda bih vam želio zahvaliti što ste došli ovdje, što ste nam dali najnovije informacije. Moram reći da je to bilo pravo vremeno kada se radi o e, odlukama koje su donesene jučer večer, a vidjet ćemo kako će funkcionirati provedba i nadam se da će u ovom ciklusu e, rezultati biti bolji. Dakle, zahvaljujem i želim vam sve najbolje. Okay, colleagues, we will now... Dobro, dragi kolege, sada idemo na 11. točku dnevnog reda, to je prezentacija studije proces implementacije bijele knjige. Zahtjevali smo ovu studiju kao nastavak na razminu sa Javierom Solanom ovdje u u 16. lipnja 2016. koji je zagovarao da se e, napiše jedna bijela knjiga o obrani Europske unije. Za tu točku želimo toplu dobrodošlicu autoru studiju Metre Federic Moro. Jako lijepo zvuči ovo ime, posebno ovo Metre. A sve ostalo je već poznato. Dakle, Metre Moreau je e, dobro poznat e, zbog procesa francuske bijele knjige i e, planiranja obrane i programiranja općenito jer je radio za e, stalni odbor za vanjske poslove, obranu i oružane strane snage francuskog senata. E, ispitivao je impresivnu listu vojnih planera, stručnjaka iz think tankova, država članica Europske unije, ljudi iz NATO-a. Imamo nacrt te sveobuhvatne studije ispred nas i e, zanima nas čuti vaše prijedloge i zaključke. La parole est à vous. le Président. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedatelju, dame i gospodo. <clears throat> Ja bih vam e, htio iznijeti zapravo tri zapažanja i nastojat ću se držati ovih 20 minuta koliko mi je dodijeljeno. Prije svega ću vam predstaviti značajke dva procesa planiranja obrane koji postoje na razini Europske unije. S jedne strane imamo proces iz NATO saveza, poznat kao NATO Defense Planning Process ili NDPP. I s druge strane, europski proces koji nema naziva kao takav, ali ću ga ja za potrebe ovog izlaganja nazvati European Union Defense Planning Process, odnosno EUDDPP, dakle proces planiranja obrane Europske unije. Kao prvo ću vam predstaviti prednosti i mane ova dva procesa, nakon toga ću pokušati objasniti kako bi trebala izgledati buduća bijela knjiga u području obrane u Europskoj uniji. Da krenemo od značajke ova dva procesa, no prije toga nekoliko riječi o samom planiranju obrane. Ja bih to definirala kao, definirao kao niz e, pitanja i odgovora logične prirode koje omogućuju definiciju obrambenog instrumenta neke države ili saveza koje ona smatra potrebne kako bi zadovoljila e, svoje ambicije u području obrane ili se suočila na odgovarajući način s prijetnjama. Riječ je o jednom vrlo važnom procesu. S obzirom na troškove e, izgradnje vojne opreme, dobro je bi bilo da se pa, pa. Dobro bi bilo imati jedan instrument za obranu koji uzima u obzir prijetnje i ambicije. Mm, onda ću govoriti malo duže od 20 minuta. Kao što vidite na ovom slajdu, dakle, nezaobilazna faza od koje kreće svaki proces planiranja obrane sastoji se od toga da političke vlasti formuliraju svoje ciljeve, primjerice, ako je riječ o upravljanju kriznim situacijama u susjednim zemljama Europske unije ili u tome da se osigura obrana Europske unije s obzirom da se ne radi o istom instrumentu u oba slučaja. Ono što treba zapamtiti je da neovisno o tome kako zovemo taj eh, instrument eh, koji je vrlo političke prirode, bilo da je riječ o bijeloj knjizi, o strategiji obrane ili strateškom konceptu, planiranje obrane ne može započeti bez tog osnovnog dokumenta. Iz jednostavnog razloga što ako ne znate što želite graditi, nećete u to ni postići, jer to vam je kao kad gradite kuću, lakše je kada već imate projekt za izgradnju. Pokušat ću vam e, objasniti ova dva procesa na što jednostavni način e, i tako da naglasim njihove sličnosti i razlike. Kao prvo, prva, e, prvi kriterij za usporedbu. Koliko dugo postoje ova dva procesa? Dakle, proces NATO saveza je drevan, on već postoji nekih 50 godina. U središtu se nalazi Defense Planning Review iz 71. godine prošlog stoljeća. Dakle, riječ je o jednom etabliranom procesu na koji su se države navikle i premda ga neki smatraju teškim i birokratiziranim, ima tu prednost što su na njega svi već navikli. 2009. godine je reformiran i sada je mnogo efikasniji nego što je to bio do tada. S druge strane, ovaj europski proces je mnogo recentni i postoji tek 15 godina, uspostavljen je u tri faze. Prva je od 1999. do 2005. godine, to je vojna faza koja je stavljena u nadležnost e, e, Vojnog odbora Europske unije uz pomoć Vojnog stožera Europske unije, EUMS-a. Također je tom prilikom e, definiran mehanizam za razvoj kapaciteta, odnosno CDM na engleskom jeziku. U drugoj fazi se uspostavlja Europska agencija za obranu 2004. godine te CDP, odnosno e, plan za razvoj kapaciteta. Zatim u trećoj fazi dobivamo plan koji sada već poznajemo, to je 2016. godine, dakle tada se uspostavlja CARD, zatim Europski fond za obranu i PESCO. Te tri inicijative imaju vrlo se snažno odražavaju na ovu e, dimenziju koja se odnosi na kapacitete. Zatim, e, drugi kriterij za usporedbu je opće usmjerenje. NDPP je osnovan tijekom hladnog rata, a imao je za zadaću pomoći saveznici da imaju odgovarajuće kapacitete potrebne za obranu saveza i to objašnjava e, širok raspon vojne opreme. S druge strane, EUDPP je usko vezan uz PSDC, jer je glavni cilj CDM-a da osigura autonomnu mogućnost djelovanja, što je bila jedna od ambicija Europske unije kako bi mogla upravljati kriznim situacijama u svom susjedstvu. Međutim, 2008. godine smo se udaljili od tog prvobitnog cilja. Posljednja verzija CDP-a obuhvaća čitav raspon vojnih kapaciteta, a glavni projekt PESCO je vojna mobilnost i ima tek e, i dosta na velikoj distanci od PSDC-a. Zatim, treći kriterij za usporedbu, NDPP je proces usmjeren na ostvarenje rezultata, što je sasvim razumljivo, s obzirom da je za vrijeme hladnog rata E, su savezničke snage trebale e, imati na raspolaganju određene kapacitete. Tu imamo tri značajke. Riječ je o procesu koji se kreće od ozgo prema dole. Tu se zapravo radi o popisu e, koji se daje svakoj državi članici, ponekad i protiv njihove volje a primjenjuje se pravilo consensus minus one. Zatim, to je jedan ciklički proces kratkog ciklusa od četiri godine jer treba stalno revidirati planove za obranu u odnosu na nove prijetnje. I na kraju riječ je o intruzivnom procesu, budući da e, države moraju pokazati da doista raspolažu kapacitetima koje su prijavile, odnosno da su dobro odradile svoju zadaću. EUDPP s druge strane više je usmjeren prema doprinosima. Dakle, pitanje je u kojim su domenama države članice spremne surađivati. Ovdje imamo tri značajke koje su obrnute od onih koje su spomenute. Riječ je o jednom procesu koji je u vojnom dijelu e, se kreće od ozgo prema dole, ali se kreće od ozdo prema gore u onom dijelu, u jednom drugom dijelu. I svatko ispunjava svoje ciljeve. Rezultat se e, evaluira kolektivno. Dakle, nema nikakvih e, međusobnih okrivljavanja, odnosno kako se to na engleskom naziva naming and shaming. Drugo, ovaj proces nije ciklički, on se aktivira samo u trenutku kada vijeće to smatra potrebnim. E, zatim, taj proces nije intruzivan, što znači da su države članice te koje definiraju pravila igre. Četvrti kriterij za usporedbu, tko je odgovoran ili nadležan. Što se tiče NDPP-a, stvar je jednostavna. Imamo samo NATO savez, da kako tu ima više službi, dva e, vojna odbora, e, vojna zapovjedništva, zatim međunarodno tajništvo koje ima jedan odjel koji se bavi samo tim procesom i odjel za ulaganja koji također e, tu intervenira na jedan značajan način. Ukupno 350 djelatnika. Što se tiče Europske unije ima e, šest različitih organizacija, dakle imamo za CDP, e, imamo zatim EAS za PESCO, zatim komisija koja je zadužena za za ovaj e, fond za obranu i vje, Europsko vijeće na e, političkoj razini. I na kraju posljednji e, kriterij za usporedbu, kako to funkcionira i je li to jednostavno razumijeti. Što se tiče ndpp p-a, proces je vrlo detaljno opisan u dokumentima koji ni, nemaju visoki stupanj povjerljivosti i lako se su raspoloživi unutar saveza čak e, di, dobar dio tog procesa možete pronaći na internetu. E, države članice se moraju pridržavati e, sekvence tog, sekvenci tog procesa, međutim u Europskoj uniji taj proces je mnogo kompliciraniji budući da je zapravo na neki način zbroj različitih procesa i države članice polažu manju pozornost na taj proces nego kada je riječ o NDPP-u. Riječ je često o manjim državama članicama koje ne mogu istovremeno provoditi oba procesa i koji se češće opredjeljuju za one iz NATO saveza. Dakle, evo da vam sada detaljnije kažem kako to funkcionira. Što se tiče NDPP-a, svaki ciklus sastoji se od pet faza. U prvoj fazi se definira e, politički smjer taj politički smjer u vojnom smislu prenosi ciljeve saveza iz ugovora i to se redovito preispituje e, kroz e, strateški koncept. Posljednji je iz 2010. i na sastancima na vrhu u posljednje vrijeme smo imali samite svake dvije godine. Zatim imamo fazu u kojoj se definira minimalni popis potrebnih kapaciteta da bi se ispunile ambicije i zadane političkim e, smjernicama. U trećoj fazi imamo e, dodjelu ciljeva u smislu ostvarenja kapaciteta za svaku državu u Savezu. Četvrta faza, provedba e, odluka i to se zapravo odvija tijekom čitavog ciklusa i u posljednjoj fazi se pokušava vidjeti u kojoj mjeri su ciljevi ostvareni. E, to se radi svake dvije godine, to je takozvani capability review. Ovdje treba napomenuti da se radi o svim e, snagama, ne samo onima koje se raspolažu za NATO, nego i o ostalima. I dakle, tu se radi inventar tih snaga u svim državama članicama. Što se tiče EUDPP-a, tu je situacija nešto složenija. Vidimo na ovom slajdu e, tu logiku funkcionirala u silosima i dakle vidimo koje su institucije nadležne u prvom stupcu vidite CDM i CDP, u drugom vidite PESCO koja je u nadležnosti država članica, u trećem Europski fond za obranu koji je u nadležnosti komisije. E, na ovaj način možete vrlo brzo shvatiti e, koliko je zahtjevno koordinirati taj proces i usmjeriti rad e, dakle fonda za obranu i postići jedno ozbiljno planiranje obrane. Ako pogledamo CDM, CDP, vidjet ćemo kako to izgleda. Neću sada ulaziti u detalje, ali ako želite e, mogu vam i to reći kasnije. Dakle, koje su prednosti i mane ova dva procesa? Do sada niti jedan od ova dva procesa nije uspio ispuniti e, očekivanu razinu ambicija. 2014. E, godine je ustanovljeno da Savez ispunjava samo dvije trećine očekivanih ambicija i to uglavnom zahvaljujući SAD-u. Mislim da je vjerojatno razina i za EU-DDP na sličnoj razini, iako nemamo takve studije, što znači da Europska unija nije u stanju ispuniti e, očekivan, očekivanja kada je riječ o najzahtjevnijim misijama, dakle o misijama uspostave mira. Međutim, e, ovi procesi imaju neke druge prednosti zbog kojih su nužne. E, NDPP je osovina rada u NATO savezu. Dakle, sve ono što je važno, sve važne odluke prolaze kroz NDPP i zato se to vrlo često naziva ljepilom NDPP-a ili pak e, matricom za interoperabilnost europskih e, snaga sa američkim snagama. Tu se odgovara na ključno pitanje u svakom savezu, a to je tko je zadužen za što. To se tiče e, glavne zasluge EU DPP-a, usprko svim njenim manama i nedostacima, jest to da je to prvenstveni, ako ne i jedini vektor e, želje za neovisnom e, kapacitetima Europske unije. Isto tako je to platforma za suradnju između vojski država članica i usmjeren je više na industriju. Ova dva procesa imaju i svoje e, slabosti. NDPP ne, daje ne ostavlja mnogo prostora za kritičko vojno razmišljanje, budući da koristi uglavnom e, američke e, strateške modalitete, uključujući i e, protuprojektilnu obranu i često ga se optužuje s pravom ili e, bez prava da daje prednost američkoj obrambenoj industriji. Što se tiče EU DPP-a, on nažalost nije e, mnogo doprinio razvoju kapaciteta u posljednjih 15 godina i to uglavnom zbog neiskrenih izjava nekih država članica, njihovog manjka predanosti i e, logičkih problema u operativnom smislu. Međutim, Treba ipak ublažiti ove izjave i reći da su e, najvažnije inicijative e, poput Fonda za obranu i Peska vrlo recentne i tek za desetak godina ćemo moći dati ocjenu njihove e, težine. Sada bih u trećem dijelu htio ponuditi nekoliko mogućih razvoj, mogućih puteva za budućnost. Što se, dakle, nestanak NDPPA bi povukao sa sobom e, nestanak i NATO saveza što mi se čini potpuno nemogućim bez obzira na izjave Donalda Trumpa. Što se tiče nestanka EU DPP-a, to bi značilo odustajanje od bilo kakve ambicije za postizanjem e, strateškog, e, strateške neovisnosti u Europskoj uniji. No, ako ne nestaje, možemo li zamisliti da ova dva procesa fuzioniraju? Mislim da je to nešto što treba uzeti u obzir, ali mi ne možemo izgraditi isti instrument za obranu sa američkim, britanskim, kanadskim, turskim snagama ili bez njih. Dakle, ne radi se, ovdje se ne radi o istoj stvari, to nije isti instrument za obranu. Što se može učiniti kako bi se unaprijedio ovaj e, proces planiranja obrane u EU? Kratkoročno gledano, moguće su razne mjere, dakle bolja, bolji politički smjer koji bi e, bolje preveo ambicije e, u e, stvarnost i to dakle sklopu Europskog vijeća. Što se tiče vojne ambicije od kraja 2016. godine, tu se ne vodi doista računa o zaključcima Europskog vijeća. I to zato što su države članice htjele e, istaknuti jedan e, ambiciozni cilj, a to je omogućiti zaštitu Europske unije i njezinih građana. No istovremeno nisu uzeli dovoljno vremena da analiziraju što bi to konkretno značilo. Oni su pustili vojnom sektoru da se sam snađe. Vojnici su činili što su mogli, ali oni ne mogu zamijeniti političare, e, nisu se toliko bavili ciljem zaštite Unije i građana, nego su se bavili izgradnjom instrumenta za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Što se tiče CDP-a koji pokriva sve e, nedostatke u području kapaciteta u državama članicama, da se to doista e, htjelo riješiti, onda nije trebalo staviti na stol 13 milijardi eura, nego stotinjak milijuna e, milijardi eura. Ako e, države članice žele stati za svojih riječi, onda mogu poduzeti samo dvije stvari. Ili izdvojiti sredstva na visini svojih ambicija ili smanjiti ambicije na razinu sredstava koji su spremni izdvojiti. To je jedini način da se definira bijela knjiga. Kada postoji veliki jaz između ambicija i sredstava, to se uvijek plaća gubitkom kredibiliteta. Ono što je teško u ovom trenutku je da je pomalo kasno da se ova e, ovaj politički smjer definira e, na sinhroniziran način sa političkim smjerom NDPP-a. Dakle, e, naime, novi smjer NATO-a će biti gotov u veljači 2019. godine. Mislim da će biti vrlo teško definirati novu razinu e, ambicija u vojnom području godini kada se provode izbori za Europski parlament. Mislim da bi bilo realnije krenuti od postojeće razine ambicija i sinhronizirati ono što se može. I sada dolazim do svoje druge preporuke. Mislim da evropski proces mora biti e, cikličan i treba ga sinkronizirati sa ciklusom NDPP-a. Znam da Europski vojni stožer i Europski vojni odbor već dugo rade na tome i to poštujem. Zatim treća preporuka treba osigurati dovoljno vojnog osoblja koji bi provodili postupak planiranja. Ne možemo očekivati od 30 ljudi da odrađuje posao koji bi trebalo odraditi 300 službenika ili to pak znači da države članice ne shvaćaju ozbiljno ovaj zadatak u odnosu na Europsku uniju. Osim toga trebalo bi ovaj proces definirati u jednom jedinstvenom dokumentu što nije tako jednostavno u srednjem roku ima nekoliko prijedloga e, koje možemo ovdje predstaviti. Kao prvo potrebna je bijela knjiga. E, za mene nije bitno odgovoriti na pitanje treba li nam bijela knjiga. Mislim da je to doista osnovni preduvjet bez kojeg proces planiranja ne može krenuti. Dakle, ne radi se o tome treba li nam bijela knjiga, nego kada i kako je izraditi. Osim toga, tu bijelu knjigu treba usvojiti do 2021. godine kako bi se europski ciklus sinhronizirao sa NDPP-om koji će ponovno krenuti 2023. godine, što znači da treba krenuti s time brzo, odmah nakon izbora u svibnju 2019. godine. U protivnom, e, a i inače e, i prije izbora vaš parlament bi već mogao proučiti jedan putokaz koji bi mogao poslužiti za e, buduća saslušanja europskih povjerenika i e, budućeg visokog predstavnika za vanjsku politiku. Sve ovisi o tome, to nije neizvediv zadatak, sve ovisi o tome kako definiramo bijelu knjigu, to neće biti možda dokument na stotinu stranica sa mnogo detalja koji uključuje i političke obrambene ciljeve i vojne obrambene ciljeve. To može biti jedna bijela knjiga slična strateškom konceptu NATO saveza na nekih desetak stranica koja u, daje opću definiciju ciljeva obrane. Mislim da je to sasvim realno za države članice, a dokaz toga je da su 2016. godine donijele zaključke u sklopu Europskog vijeća i usvojile plan za provedbu e, globalne strategije. I to čine svaki puta kada NATO objavi svoje političko usmjerenje. Trebalo bi se inspirirati onime što radi NATO savez, dakle usvojiti opće ciljeve i nakon toga zatražiti odvojenog odbora da iznese svoje prijedloge u skladu sa tim zacrtanim ciljevima. Na kraju treba potvrditi ili izmijeniti te prijedloge na političkoj razini. Zapravo, Europska unija nikada još nije bila toliko blizu izradi bijele knjige kao 2016. godine. Šteta da čelnici u tom trenutku nisu imali hrabrosti dovesti taj proces do kraja. Drugi prijedlog s obzirom da se svakoj državi članici ne definiraju ciljevi za razvoj kapaciteta kao u NATO savezu, taj proces e, treba svesti na jedinstveni putokaz, a ne njih pet ili šest kao što je to slučaj sada. I na kraju, ako želimo imati stvarnu agenciju za provedbu programa i na način da je spojimo sa kadom, što bi moglo dovesti do uštede sredstva, mislim da bi bilo dobro da se te agencije profesionaliziraju, da to bude jedna stvarna agencija za istraživanje, nešto poput Europske DARPE. Zaključno bih htio reći da proces planiranja europske obrane, onako kako to danas izgleda, jest e, nešto što je neučinkovito i komplicirano. On nije proizveo nikakve dodatne kapacitete od kada postoji. Postoji velika opasnost da usprko svih inicijativa od koje su donesene 2016. godine ni u buduće ne proizvede ništa osim dodatne papirologije. Do sada države članice se zadovoljavaju trenutnom situacijom iz jednostavnog razloga što ne žele dodatni popis kapaciteta koje moraju ispuniti. Međutim, stvari su se promijenile. Zahvaljujući Europskom fondu za obranu, Europska unija će staviti veća sredstva na stol. Ako ne želimo da se taj novac koristi e, samo za industriju, da, mi moramo to učiniti, ali uz e, određenu zadršku i za to je potrebno poboljšati naše planiranje. Ako evropski čelnici doista žele Europu koja će zaštititi svoje građane, ako vi u Europskom parlamentu pozitivno odgovorite na e, tu problematiku, onda isto tako morate pozitivno odgovoriti na sljedeće pitanje, a to je na koji način to postići. Hvala vam i e, na raspolaganju sam da odgovorim na vaše pitanje. Vielen Dank diesen Überblick. Hvala lijepa na ovom pregledu, na ovoj analizi, na ovim prijedlozima. Mislim da bi Mislim da bi se trebalo ovo prvo malo ovako odležati i da sami to sve još jedan puta pročitamo. kako bismo mogli na to postaviti prava pitanja, ali moj dojam je u istinu da ćemo najbolje napredovati ako države članice uzmemo za riječ, jednostavno tražimo da ispune ono na što su se već obvezale. i da te procese, kao što je recimo proces karte, dakle koordinirani godišnji pregled obrani, da im kažemo evo, znate što imamo i stoga možemo definirati što nam je potrebno. I trebate agirati na taj način, trebate dati vaše stručnjake i da uzemo i novac koji za to imamo na raspolaganju kako bi mogli napredovati kod takvih procesa. Mislim da bismo ovakve studije trebali dati na raspolaganje našim kolegama u nacionalnom parlamentu kako bi se i oni mogli time pozabaviti. I e, svako predsjedništvo bi trebali konfrontirati s tako nečim i dakle uputiti na nešto što je već odavno zaključeno a što pojedinačno nije primjenjeno. Od javljanja za riječ im samo otkrio kolegu Strojevsku. Tak, na wstępie chciałem e, bardzo podziękować za... A, hvala lijepa. Puno hvala na ovom izlaganju. Vrlo je rijetko da imamo E, takve kritičke izlave izjave. Imam komentari, imam pitanje. Istina je da se stvara mnogo papira, dokumenata, mnogo studija, međutim e, često e, se nakon toga ništa ne događa. A kada se radi o obrani i sigurnosti, to je upravo slučaj. moje vrijeme u parlamentu u ovih četiri godine vidim da su se stvari promijenile. Vidimo da, da zaista ovo pitanje uzimamo za ozbiljno. Ovo pitanje sigurnosti i obrane i imamo odluku parlamenta i komisije da se poveća financiranje za sigurnost, za borbu protiv kiberkriminala, za financiranje zajedničkog djelovanja, za financiranje istraživanja u tom području. Međutim, imam pitanje. Ili zaista postoji e, razlika u donošenju odluka na političkom području, li imamo neke temelje na kojima bi se mogle donijeti ovakve odluke. A drugo pitanje, na koji način taj nedostatak dobre volje u EU uniji da se provedu e, značajne aktivnosti, kako se to očituje? Je li vidimo da postoji taj nedostatak volje? koje je tu e, stanje? Hvala. Nitko drugi se ne javlja riječ, onda opet dajem riječ. Oui. <clears throat> Alors effectivement, il y a eu euh, depuis 2016 un changement. Da, od 2016. godine e, došlo je do velike promjene e, ozračja. Postoje različiti faktori koji su tome doprinijeli. Dakle, cijeli mentalitet se radikalno promijenio. Pojavilo se mnogo energije e, koja e, daje, e, koja stavlja kao prioritet obranu i tu je došlo do mnogo inicijativa. Ali ono što nam sada treba jest da sačuvamo tu energiju i da se fokusiramo, da to postane učinkovito. Sve inicijative koje su pokrenute idu u pravom smjeru, međutim mi ih trebamo kombinirati kako bi one bile učinkovitije, kako bi postojala konvergencija među njima. Trebamo povezati razinu zajednice, razinu Europske unije i razinu e, država članica. Inače će te inicijative ti ostati samo na papiru, kao što se dogodilo sa prethodnim inicijativama, a to bi bilo katastrofalno. Zato što ćete omogućiti e, građanima da misle da se bavite europskom obranom i da ih e, štitite, ali za deset godina to više neće postojati, a građani će reći Europa ne zna što radi. I zato moramo e, biti vrlo oprezni. Mislim da ne smijemo stvari polako rješavati. Mislim da moramo jačati e, upravo vigilanciju a to me povezuje na ovo drugo pitanje, ako sam dobro shvatio, je bilo vezano za razvoj volje za djelovanjem. Dakle, trebamo planirati za to. Ako nemamo to, ako niste spremni na Europskoj e, na razini Europske unije formulirati svoje ciljeve i izraditi tu bijelu knjigu o kojoj govorimo i e, koju pozivamo od 2016. postoji prilog ovom izvješću koji kaže da svi, sva izvješća i izjave koje izrađujete od 2016. godine su tu popisane. I ako ćete e, to dopustiti, onda to nije dobro. Trebate početi djelovati i u sljedećim izborima moramo reći da ovaj parlament inzistira na tomu. Kada imate saslušanja ovih povjerenika. Zašto Europa nije željela bijelu knjigu? Zato što su razmišljali o bijeloj knjizi koja ima inventar prijetnji. A s obzirom da to ne smijemo raditi i oni kažu da je to preopasno i da to ne smijemo činiti. Međutim, bijelu knjigu možemo izraditi na drugačiji način kada Europsko vijeće kaže da želi e, biti u mogućnosti upravljati vanjskim krizama i e, zaštititi europske građane, onda radi nešto dobro i to prvi puta u povijesti. Će, reći, će, će postaviti ciljeve za obranu. Sada trebamo prenijeti te političke ciljeve u vojne ciljeve koje će vojnici shvatiti. Moramo početi planirati. Inače e, ćemo slati novac u svim smjerovima u razne industrije, to će biti katastrofa. Nadam se da sam odgovorio na pitanje. Jeste jeste zadovoljni s odgovorom? Da, razumijem.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 ja ponekad imam osjećaj da i u području Ministarstva obrane i <laughs> vidimo onu staru britansku seriju Yes Minister, da je to često praksa. Dakle, donesu se neki politički zaključci, čak i na razini vijeća ili na razini ministara vanjskih poslova i onda se neformalno nađu i ministri ministri obrane i svi se slažu, ali unutar administrativnih struktura, dakle bilo da se sad radi o službenicima ili o časnicima, u stožerima, dakle oni imaju nekakvu drugu predođbu, pa i oni možda kažu jes ministar, naprave upravo suprotno, jer e, određene procese ili u svojim dodarima sa industrijom stvari prakticiraju vrlo profesionalno i onda im odjedanput dođe neki ministar ima nekakve nove ideje, pa to je nečuveno. Stoga je povremeno moj dojam da od one političke najave i administrativne provedbe često nositelji sumnji, ne znam kako to možemo prevesti. Ne znam da li sam to uopće dobro rekao na engleskom, concern carriers. Da ti ljudi na kraju uspiju političku odluku ministra ili čak i vijeća odvesti u potpuno suprotnom pravcu ili barem da toga svega bude pucanju prazno. Dakle, kad e, krenemo u nešto novo, a to često radimo, dakle tera inkognita i imamo dobre političke mm, namjere da moramo paziti da oni koji su od uvijek tu i koji ispod te političke razine tako sve najbolje znaju, da i njih trebamo dovesti do toga da se tu ponašaju konstruktivno kako bi se mogla uistinu i provesti određena politička volja. Dakle, svakoj zemlji je to drugačije. Ali kad malo sad pogledam Njemačku, a mislim da barem pomalo tu poznam situaciju, tu zbiljam ponekad imam taj dojam, jer se manje više često slažem s ministricom. I tu nemam nikakvih problema, ali tamo dalje dolje Nemam baš previše uvoda, ali povremeno je moj dojam da u ponekim odjelima se ne radi baš onako e, kako bi možda i trebalo. Možda je to djelomični odgovor koji sam ja sad formulirao kao pitanja, a kolega naravno tu opet ima neka svoja iskustva kada govorimo o ovoj političkoj i administrativnoj razini, jer oni surađuju ili rade jedni pored drugih ili protiv drugih. Koje je vaše mišljenje? Da, gospodine predsjedatelju. Ja bih mogao dugo govoriti o tome, ali da odgovorim izravno na ovo pitanje, mislim da postoje dva napora. Nad jedan nemamo kontrolu, ali na, tamo gdje nemamo kontrole jest sa državama članicama. Sad smo u ključnom trenutku. Sad smo na prijelazu kada ne možemo imati obranu bez država članica jer one imaju oružje, one imaju industriju, one imaju e, vojne snage, ali istovremeno ne možete e, planirati na europskoj razini bez njih. Kada ne kažem, kad kažem da ne žele, nisu to samo vlade u državama članicama. One ne žele nikakve veze sa europskom obranom jer misle da će ta obrana biti protivna njihovim interesima. Ne moram ih imenovati, svi znaju e, ko su one jer žele da Amerikanci odu i tako dalje. E, neke vlade ne žele evropsku obranu, a u državama članicama koje žele evropsku obranu, mogu spomenuti i moju zemlju. Postoji temeljna razlika na dubinskoj razini. Ali sve niže razine, administrativne, političke i materijalne razine, ono što one žele i ono što vođe žele. Radi se o makijavelijanskom svijetu. kada uvodite određene intervencije, onda stvarate poteškoće s onim, e, od onih koji e, koriste od te situacije, ali nemate koristi od onih koji još nemaju koristi od toga. Dakle, oni su e, nekako već ustaljeni u svojim, u svojim tradicijama, u svojim navikama i ne žele suradnju jer suradnja je mnogo složenija, morate raditi stvari koje nužno ne želite raditi. I ako imate sredstva da ne surađujete, onda nećete surađivati. To je e, prirodno. Dakle, to je prva prepreka nad kojom nemate kontrolu. To su države članice. Druga prepreka nad koju imate određene kontrole je način vladanja Europskom unijom. Nećete nigdje doći u obrani dokle god se e, odluke donose jednoglasno. Mnogi evropski vođe, Juncker i slično, e, isto tako kancelarka, njemačka kancelarka, e, isto tako sporazum Njemačke i Francuske vezan za evropski, evropsko vijeće sigurnosti, morate se usredotočiti na ta pitanja. jer moramo imati obranu do 2027. Međutim, ako se jednoglasno odlučuje ili ćete ostati sa 27 i glasovanje većine ili ćete ići s okvirom institucija. Okay. Dobro, ako nema nekih daljnjih pitanja, komentara, onda se za početak zahvaljujem na prezentiranju ove studije i mi ćemo se zasigurno još pozabaviti time. Što se tiče daljnjeg napredovanja, pratit ćemo to. Ovdje u parlamentu smo se uvijek iznova time bavili, dakle mi ćemo i dalje tome biti posvećeni. Mm, zahvaljujem vam najsrdačnije i ostaćemo u kontaktu. Hvala lijepa. Time zatvaramo ovu točku dnevnog reda. Und jetzt äh, geht es weiter. Äh, a sad idemo dalje s točkom 12 dnevnog reda. Dakle, e, drugi val projekata unutar Pesko-a, pa molim da dođete k nama, svi na koje se to odnosi.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 Attenzione tedesco. So, eh, <laughs> so eh, eh Punkt 12 noch einmal. Točka 12. Još jedan puta tema je drugi val projekata u, u okviru pesco I ja najsrdačnije još jedan puta pozdravljam gospodina Arnota Molenara koji je vršitelj dužnosti kao voditelj odjela CMPD2 i u Europskoj službi za vanjske djelovanje, satnik Lars Schumann, ako ja to mogu sad dobro prevesti, dakle koji je isto tako voditelj odjela koja se bavi konceptima, razvojom i e, sposobnostima, dakle uprave i Alessandro Zigoni koji je isto tako voditelj e, jedinice unutar Europske obrambene agencije. Jako nas je veselilo što je PESCO pokrenut e, i što se tiče rada PESCO-a svjesni smo ovih nužnih dokumenata, već smo i razgovarali o Peskovu i mislimo da se načelno tu nalazimo na dobrom putu kada govorimo o snaženju sigurnosti Evropske unije, pri čemu bih rekao da da smo neke od dosadašnjih projekata e, trebali malo i ambicioznije i ranije pokrenuti. Evo ja uistinu pozdravljam e, naša tri govornika. Oni će nam nešto više reći o tom drugom valu e, PESCO projekata. Gospodin Molinar, hoćete li vi započeti? Izvolite. Imate riječ. Hvala lijepa. Samo s moje strane ću se predstaviti, a onda kolege iz e, vojnog osoblja će me nadopuniti. Sa vanjske strane želim reći da nas trojica radimo zajedno doslovno nas trojica, ali i institucija koju zastupamo u tajništvu Peskoja e, podržava uspostavu PESCO-a. Dobrodošli na drugi krug projekata u okviru PESCO-a Možda ćemo napraviti korak natrag i objasniti koji su postupci koje smo primijenili do jučerašnje odluke e, ministara za drugi krug projekata. Naravno, odluka o financiranju je e, odluka vijeća o uspostavi PESCO-a i odgovornosti u ovom smislu. Važno je shvatiti da projekt PESCO je jedan način na kojim države sudionice mogu provesti E, obvezujuće obveze koje su si preuzeli, dakle 27 obveza koje su temelj PESCO-a. E, taj e, projekt također je u skladu sa, prioritetima CDP-a. Kao što ste rekli, gospodine predsjedatelju, bili smo ovdje i prije i pred za zajedničku bazu za države sudionice. sudionice. Mi smo jedinstvena točka za kontakt. Kada se radi o projektu, važno je shvatiti da postoje razne vrste projekata. Neki projekti su više u području osposobljavanja, interoperabilnosti, drugi projekti su vezani za razvoj novih sposobnosti, a neki projekti se usredotočuju na e, poboljšanje operativne e, dostupnosti. Dakle, te ti projekti su u vlasništvu različitih država članica i postoji jedan koordinator svakog projekta koji vodi koordinaciju. U lipnju je vijeće donijelo zajednička pravila za upravljanje koje uspostavljaju pravila načina na koji se provode ti projekti. Važno je ovdje reći da su oni formalno dio okvira Europske unije i da se e, provode pod nadzorom vijeća. Dakle, postoji interakcija između e, mehanizma za izvještavanje vijeća i provedbe projekata. Proces e, identificiranja i odabira projekata se strukturira oko nekoliko koraka. Prvo smo razvili kao tajništvo pesco nekoliko kriterija procjene Onda smo e, objavili e, poziv za e, podnošenje zahtjeva kako bi države članice mogle nove projekte predložiti. Mi ih procjenjujemo sa gledišta sposobnosti i sa operativne perspektive, to procjenjuje i vojno osoblje i onda tajništvo PESCO-a izrađuje preporuke koje, se, koje je visoka predstavnica u svojim e, preporukama prenijela vijeću početkom e, listopada. Dakle, sada je e, to na vijeću i a vojni odbor daje daje savjete odboru za e, nadzor i to je temelj za e, to je bio temelj za odluku vijeća koja je donesena jučer. U sklopu tih projekata imamo zanimljive i važne e, nove projekte koji pomažu da se rješavaju slabosti koje su utvrđene da se ispune e, preuzete obveze na razini Europske unije i da se jača naša sposobnost da se povežemo, da zaštitimo naše snage, da naređujemo našim snagama i da sve više radimo e, kako bismo se e, borili protiv prijetnje našim vojnim snagama. Bitno je ovdje reći da dajemo informacije vezane za projekt PESCO, to je uploadano na web stranice vijeća. Također moramo reći da imamo novu web stranicu koja je baš posvećena Peskovu. Ona će se pojaviti oko 17 sati danas i tu će biti na raspolaganju javnosti sve informacije o Peskovu. Naravno, jučer su ministri raspravljali i o važnosti ne samo ovom novom krugu projekata, nego smo se usredotočili i na provedbu sljedeće godine. Moramo sagledati lekcije koje možemo polučiti iz procesa iz kojeg smo prošli ove godine kako bi pokrenuli novi godišnji ciklus sljedeće godine. Projekti će se morati izvještavati vijeću e, u vezi s napretkom koji je postignut e, u proljeće. I s time ću dati riječ kolegama. Dobro, e, Satnik Šuman. Hvala gospodine predsjedatelju i dobar dan svima vama. Hvala vam lijepa što ste me pozvali kao dio tajništva Peskoa. Ja ću objasniti s operativne perspektive nešto više u detalje kako smo proveli procjenu s operativnog gledišta. Gospodin Molinar je već e, izjavio da projekti u okviru PESCO-a trebaju služiti i kao sredstvo za ispunjavanje obveza, a mi kao UMS smo posebno razmotrili obvezu broj 12 koja se bavi sa dostupnošću i mogućnošću razvrstavanja snaga i sposobnosti. Isto tako obvezu 13. koja je vezana za interoperabilnost snaga, to je izuzetno važno s operativnog gledišta, kao i obveze koje su vezane za, za slabosti u sposobnostima. Dakle, i zahtjevi naravno da se povećaju sposobnosti koje uspostavlja isto tako UMS. I posljednje, ali ne najmanje važno, razmotrili smo i obvezu 10 koja se bavi sa zajedničkim korištenjem postojećih snaga gdje imamo mogućnosti da povežemo postojeće snage zajedno kako bi izgradili koherent ni e, niz snaga koji se može rasporediti u nekim operacijama. Dakle, to je bilo gledište vezano za obveze. A onda imamo posebne kriterije za procjenu koje, se, koje su razvijene, koje podupiru ono što sam upravo rekao. A ti kriteriji procjene su kao prvo usklađivanje sa zahtjevima, odnosno iz kataloga za 2017. koji su zahtjevi vezani za sposobnost koji se izvode iz jednih scenarija koji su realistični, e, provedivi sa perspektive planiranja. Drugo, morali smo razmotriti i takozvani katalog napretka Dakle, zahtjevi koji za sada države članice nisu ispunile, gdje imamo slabosti. Treće, usklađivanje sa lekcijama koje smo naučili iz operacija koje smo lekcije polučili i gdje smo utvrdili da postoje određene praznine ili slabosti u tim operacijama. Četvrto, Razmotrili smo i zapošljivost snaga. I kako sposobnosti koje proizlaze iz nekog projekta se mogu iskoristiti u određenoj operaciji dakle koliko su oni eh, koliko se oni mogu razvrstati ili poslati isto tako dio vezan za interoperabilnost tu smo razmotrili eh, kako sposobnosti e, jačaju interoperabilnost snaga. Posebno ako govorite o multinacionalnim snagama, interoperabilnost e, nije automatska. I tu smo razmotrili postoje li konkretni projekti koji podržavaju upravo interoperabilnost. I posljednje, ali ne najmanje važno, vidjeli smo i e, gdje postoji dostupnost snaga iako je dostupnost na kraju svega stvar država članica i volje države članice da stavi na raspolaganje tu sposobnost. Dakle, mi samo pretpostavljamo tu e, voljnost, a ne, to nije čvrsta činjenica. Jesmo li procijenili svaki prijedlog E, projekta. E, predano je 33 e, prijedloga projekata od država članica, šest jedana. Mi smo ukludili sve stručnjake za tu temu u svom vojnom osoblju i svih uprava. Koristili smo svu stručnost koja nam je bila dostupna. S operativnog gledišta ovi prijedlozi e, identificiraju i vrednuju moguće PESCO projekte koji su sada izabrani od jučer. Oni jačaju e, kratkoročne i dugoročne vojne kapacitete Europske unije i njezinu učinkovitost. Moram isto tako naglasiti da iako nastavljamo sa zamahom Peskova kada se radi o ostvarenju obveza i e, rezultatima koje proizvode projekti pesco također trebamo razmotriti i sinergije između pesco i Karda. Gospodin predsjedatelj je već spomenuo u briefingu prije toga da CARD ima posebnu potporu razvoju sposobnosti. Izuzetno je važno da povežemo e, nalaze karda i rezultate karda sa peskom i e, sa izborom projekata u sklopu peskoa. I na kraju bih želio naglasiti također da moramo gledati na pesko u cjelini a ne na pojedine PESCO projekte. Dakle, ono što je izuzetno važno je da držimo na umu koherentnost projekata PESCO-a. Dati ću vam samo jedan primjer. Izabrat ću jedan primjer od 17 novih projekata, a to je takozvani modularna sposobnost, podvodna sposobnost Dakle, radi se o sposobnosti koja će integrirati široki raspon e, podvodnih e, vozila koje, kojima upravlja kvalificirano osoblje. Dakle, ovdje se bavimo s jedne strane sa materijalom, a s druge strane sa e, osposobljavanjem osoblja to znači da ovaj projekt sam po sebi obuhvaća više od jednog aspekta e, sposobnosti. Osim toga, treba ga povezati i s drugim PESCO projektima koji se već provode. Kao što je zaštita luka, recimo, ili poluautomatski CM e, sustav. Iako ti prijedlozi projekata na prvi pogled ne izgledaju kao da će proizvesti baš neke rezultate, radi se samo o školi ronjenja, u u koherentnom e, sagledavanju projekata e, PESCO-a e, to daje mnogo veću vrijednost, a ne samo to, takvo, takvo ograničeni pogled na to. I to moramo imati na umu. Kada procjenjujemo projekte, ne radi se samo o pojedinom projektu kojeg morate imati na umu, nego se radi o, e, paketu koherentnosti koji je temeljni za nas. Evo, stati ću na tome. E, hvala lijepa. Izvolite, gospodine Činjani. Hvala. Hvala publici koja me nas želi saslušati. Biti ću zaista kratak i pokušati pojasniti i dati dodatne elemente. Gospodin Molenar je već e, rekao koji je sveukupni proces e, peskoja za izbor novih projekata. E, Satnik Šuman jam je dao kriterije koji se koriste za procjenu tih projekata s operativnog gledišta, a ja ću vam nešto više reći o tome koji su kriteriji koje koristimo kako bismo procijenili prijedloge projekata koji stižu u tajništvo PESCO-a sa gledišta sposobnosti što znači da mi zajedno u našem tajništvu PESCO-a pružamo državama članicama određene čimbenike kako bi bolje i informiranije donijeli odluku o izboru projekata u sklopu PESCO-a. Dakle, s perspektive sposobnosti mi smo razmotrili e, dugoročne i srednjoročne e, perspektive i pokušali shvatiti na koji način e, ti projekti oblikuju budućnost e, koherentnosti Europske unije i sposobnosti Europske unije. E, pokušali smo odgovoriti na četiri glavna pitanja. Prvo pitanje je hoće li projekt doprinijeti poboljšanju koherentnosti europske sposobnosti i okružja, to je dosta abstraktni pojam. Dakle, moramo odrediti prioritete za razvoj sposobnosti Europske unije, dakle one prioriteti oko kojih su se dogovorile države članice za razvoj sposobnosti, a e, satnik Šuman je upravo spomenuo CARD, to je jedan proces koji se e, godišnje provodi. Mi gledamo koji su rezultati karda, Ako je neki projekt u skladu i ako zaista rješava prioritete sposobnosti i glavnih rezultata karda onda također e, želimo odgovoriti na ovo pitanje i shvatiti koji je učinak e, konkretnog projekta kada se radi o e, okružju sposobnosti. Dakle, tu moramo vidjeti o kojem se području radi. Dakle, ako govorimo o pomorskom projektu, moramo vidjeti što se upravo događa u toj pomorskoj domeni i što će biti u srednjoročnom i dugoročnom razvoju, e, razdoblju e, razvoj sposobnosti u pomorskoj domeni. E, pokušavamo odgovoriti upravo na ta prva pitanja. Drugi čimbenik jest zrelost projekta. Dakle, koliko je zreo određeni prijedlog? Mi razmatramo zahtjeve Znate da kada govorimo o suradnji sa više država članica, postoji potreba da dođemo do zajedničkih zahtjeva. Neki projekt je možda zreliji i nadograđuje se na postojećim zajedničkim zahtjevima ili pokušavaju razviti te zajedničke zahtjeve. To je jedan čimbenik. Drugi važan čimbenik koji je vezan za zrelost projekta je koherentnost sa e, aktivnostima koje traju. Dakle, ima mnogo aktivnosti koje traju u različitim područjima. Možemo samo razmisliti o nekim e, aktivnostima za razvoj e, sposobnosti na regionalnoj razini ili na nekom drugom kontekstu ali vezane su za razvoj sposobnosti na razini Europske unije. Zato moramo sagledati sveukupnu sliku kako bi shvatili postoje li sinergije, je li to koherentno, da ne postoje dupliciranja koja nisu potrebna i to je važan čimbenik. Onda isto tako razmatramo koherentnost e, napora u NATO-u e, u svjetlu zajedničke izjave zajedničke deklaracije. Dakle, tu isto e, sagledavamo koherentnost i koherentnost rezultata sa drugim aktivnostima NATO-a i ako postoji neki projekt koji rješava e, neke prioritete koje je utvrdio NATO. I konačno, isto tako, razmatramo industrijsku i financijsku dimenziju da vidimo koliko je projekat e, zreo s tog gledišta. Dakle, svakako je najvažniji čimbenik e, vezan za početni dio koji sam prije spomenuo, dakle sa gledišta sposobnosti, najvažniji čimbenik je u stvari da se odgovori na pitanja koja sam prije spomenuo vezano za e, koherentnost europskog okružja sposobnosti. Dakle, e, dobar pristup da se sagledaju stari projekti, imamo 34 projekata, jest da ih sagledamo zajedno i da sagledamo i posebna područja. Sad imamo neke projekte koji e, doprinose boljem osposobljavanju, koji stvaraju zajedničke mehanizme u EU. Imamo projekte koji se usredotočuju na E, kopnenu domenu i doprinose u tom području. Imamo projekte koji doprinose e, pomorskoj domeni, konkretno da se poveća sposobnost e, i podržavaju operacije u tom području, isto tako u zračnoj domeni. Postoji jedna skupina projekata koje doprinose boljoj kiberobrani i svim tim dijelovima koji se zovu e, sustavi komunikacije i informacije, e, dakle informacijski sustavi, to je isto tako veliko područje, a imamo projekte koji su horizontalni, e, transversalni, koji će uspostaviti transversalne sposobnosti koje se mogu koristiti u različitim područjima i konačno imamo konkretne projekte koji doprinose svemirskoj domeni. To je nešto novo u drugom krugu projekata u sklopu PESCO. A s time ću zaključiti moj dio e, izlaganja. Mislim da smo spremni za pitanja. Grazie, haben Kollegen Frau Lösing. Kolegica Lösing, izvolite. Da, hvala lijepa. Ja ću govoriti njemački. Na početku jedan komentar. Ja mislim da je jako dobro što sad imamo listu planiranih e, projekata. Međutim, to se sada odvija kad se već odlučuje o tome u vijeću. Ne mislite li da bi bilo bolje da e, smo se u parlamentu mi trebali malo ranije baviti time. Evo čisto malo jedno retoričko političko pitanje. A sad što se tiče mojih detaljnijih pitanja i upućujem ih na sve tko god želi odgovoriti. Bila su tri, tri prijedloga i sad je reducirano to na 15 projekata. Koji projekti e, su odbačeni i zašto? i ono što nisam mogla vidjeti kod ove liste su bile cijene, dakle koliko troškova, koji su vremenski rokovi vezani uz pojedine projekte. Mm, uzmimo dakle eurodronove kao konkretan primjer. I e, se to može reći recimo za ovaj primjer. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Da li se dalje netko javlja za riječ? I kolegica Valero, izvolite. Hvala lijepa. Imam jedno pitanje. I tu se radi o takozvanim air systems i dronovi su tu. Jer to je nešto što si neki u parlamentu žele. Dakle, da tu imamo zajedničko stajalište. Dakle, da vijeće tu ima zajedničko stajalište u pogledu mogućeg korištenja dronova. Možete li nam tu reći nešto više? Hvala lijepa. Ja ću se isto priključiti sa pitanjem. Kolegice su prethodno spomenule dronove. To je taj projekt koji nam je nekako najpoznatiji, pa zato onda odmah nekako skačemo na to. Drago mi je što je tu se to navodi. Tako da i naš razvojni program za europsku industriju može donekle profitirati od toga. A jedno sad općenitije pitanje. Tu bih e, krenuo od onoga što smo na prethodnoj točci dnevnog reda mogli čuti. Dakle, tu se načelno postavlja pitanje koliko se ovog puta ove projekte izvalo kao neke prioritete, ne strateške dokumente. Dakle, nešto što smo mi već definirali bi htjeli imati kao capability. Ili je to ovako kompromisno sad jedna lista nacionalnih projekata. Dakle, da li su to europski projekti koji slijede jednu europsku strategiju e, u pogledu toga što se želi e, taj aspekt capability, a sposobnosti donekle riješiti, dakle problem ima postoji u tom dijelu, a imamo isto tako članak 10 ugovora o funkcioniranju Evropske unije koji se odnosi dakle na zajedničke stalne udruge ili saveze. Tu se govori o nekakvim nacionalnim doprinosima i spominju se multinacionalne snage. Tu nemamo ništa u pogledu ovih projekata. A kao što sam već rekao, nije li to samo neka pusta lista nacionalnih projekata, recimo Ashley Platform, dakle E, jedan letač stratosferom. Nije li sad to bila neka lista Francuza, budući da e, Amerikanci već tako nešto imaju? Ili je to zbilja e, rezultat jedne europske potrebe koja je prethodno bila identificirana? Evo, čisto sam to uzeo kao primjer. Da pitam, je li to e, europska lista ili je to neka lista ujedinjenih nacionalnih želja? Tko bi želio odgovoriti ako nema danjih pitanja? Imamo pitanje. Gospodin Flanagan. Hvala lijepa. Vrlo zanimljivo. Koliko sam ja shvatio, Irska ne sudjeluje u ovim novim projektima. Postoji li još neka zemlja koja tu ne sudjeluje? Ispomenuli ste novi PESCO website. Možete nam dati adresu da možemo to potražiti i vidjeti? Dobro, ja ću se pozabaviti prvim pitanjem koji se odnosi na prijedloge. Dakle, dobili smo 33 prijedloga za projekte i sad je bilo pitanje kako smo došli do ovih 17. Koji je to bio proces? Pri tome bih rekao da svi prijedlozi projekta su bili vrlo važni za države članice koje su podnijeli te prijedloge, ali bili su i vrlo relevantni. Ali mi kao tajništvo PESCO smo se dogovorili s državama članicama da ipak eh, primijenimo određene kriterije pri odabiru projekta i da informiramo države članice u pogledu toga kako mogu prijedloge uskladiti s tim kriterijima. Dakle, ono što smo mi opisali, mi i moj kolega Satnik Lars Schumann, je cijeli postupak procjene projekata. Mi smo prošli kroz sve prijedloge projekata i imali smo tu dvije perspektive i dodali smo procjenu vezano uz tu nekakvu aspekt e, jedne i drugog stajališta. I tako smo došli do ovih 17 inicijalnih projekata koje su u stvari odabrale države članice. Mi kao tajništvo smo izvršili našu procjenu iz te dvije perspektive i onda smo dali informacije o našim procjenama državama članicama koje su iznijele prijedloge i onda su oni odabrali projekte koji će onda biti izvršeni unutar pesco Evo to je taj postupak i tako smo došli do liste ovih 17 koje smo upravo objavili. Odnosno koje je vijeće objavilo. A što se tiče eurodrona, tu govorimo o projektu e, koji stvari proizlazi iz već postojećih zrelih projekata i radi se korištenju mm, jednog sustava medium altitude long dakle da budemo nekako spremni za sljedeću generaciju medium altitude eh, drones. Ako moje kolege nešto žele dalje odgovoriti, to je što se tiče ovih prvih dva pitanja. Ne znam da li želite nešto dodati, onda se možemo pozabaviti i zadnjim pitanjem. Dio procjene je da se bavimo projektima. Ako oni nisu došli na završnu listu, ne znači da će oni nestati. Države članice ih mogu poboljšati, mogu se ponovno pozabaviti nekim pitanjima. Dakle, kad govorimo o troškovima i o proračunu pojedinih projekata, to je u rukama država članica. Tu nemamo zajednički proračun. Jedino što mi možemo činiti u pogledu ovog tehničkog aspekta, a to je dio tog sazrijevanja, da li se barem predviđa određeno financiranje, dakle da li na nacionalnoj razini postoji tako nešto jer to je na kraju krajeva jedini način kako se može uistinu izvršiti projekt. Ali mi ne provjeravamo sami troškove, ne ulazi se u takve detalje. Kad govorimo o tome kako to na kraju funkcionira, Imamo pristup od ozdola prema gore, dakle države članice koje sudjeluju iznesu svoje prijedloge i onda mi zajedno radimo na provedbi. Odnosno oni više rade na toj provedbi, ali imamo jednu procjenu od uzdola prema gore, da li je to u skladu sa prioritetima koje je postavila Europska unija. Tako da pokušavamo raditi od uzdola prema gore, da vidimo da li to može postati dijelom prioriteta koje smo si mi sami postavili, a to se može i nadići u tom smislu da od idemo Dakle, ne idemo u tom smislu da se kaže trebali bi imati ovakav jedan projekt od zgora prema dole. To je možda nešto što ostavljamo za budućnost. Jer države članice same planiraju i imaju sredstva koja su na raspolavanju. Tu imamo još jednu poveznicu sa onim e, projektima koje će biti povezana za naš razvojni program u pogledu industrije. To je formalno gledajući nešto zasebno, ali vidimo da neki PESCO projekti su zainteresirani da se prijave za financiranje po tim instrumentom. Kad govorimo o Irskoj ili drugim zemljama koje možda ne sudjeluju u projektima, općenito gledajući vidimo da je to veliki teret za države članice. Postoje dakle, veliki interes, ali to je i vrlo skupo. Potrebno je energije i vremena da se uloži u takve projekte. Pa ne bi me čudilo da tu postoje neke druge države članice koje su jednostavno utvrdile da je to izvan njihovih kapaciteta. Nova web stranica je pesko.europa.eu. E, u pet bi to trebalo pofunkcionirati Dakle, trebali bi sad moći doći do toga. I dakle, i kolege su nam uistinu lijepo pomogle s time. Možda bih još mogao nešto dodati kada govorimo o tom novom pitanju. Što je sa tom općom strategijom i kako to možemo uključiti naš cjelokupni proces? cijeli taj e, plan za razvijanje sposobnosti ili kapaciteta je nešto što vodi e, globalna strategija i provedbeni plan koji se odnosi na sigurnost i obranu. I tu imamo različite scenarije koji proizlaze iz te globalne strategije. Dakle, sve što zahtijevamo kao te sposobnosti proizlazi iz misija, operacija, čisto ilustrativno, ali proizlazi iz globalne strategije. Dakle, svaki zahtjev koji mi imamo proizlazi iz naših strateških dokumenata i dakle to je opet dio od CDP prioriteta što je vrlo važno za procjenu, ali i za nas to je vrlo važan kriterij procjene. Postoji li tu uopće zahtjev koji proizlazi iz globalne strategije i onda kao daljnji korak postoji li tu određeni nedostatak, postoji li možda države članice koji bi htjeli, imaju, nemaju te sposobnosti. Dakle, iz moje perspektive je jasna poveznica sa e, globalnom, odnosno ukupnom strategijom. Next runde, Lösing, Valero. Sljedeća runda, Lösing, Valero, Flanagan. Da. Pesko je nešto novo, jedan novi okvir i mi smo ovdje gremi koji zastupa parlamentarnu kontrolu i transparentnost. Stoga još jedan puta pitam, kad govorimo o tom projektu dronovi, vremenski okvir me zanima. Postoje li tu možda neki detalji, neke predođbe? I sad ste rekli ne postoji nikakva detaljna lista troškova. Dobro, imate li možda barem neki red veličine? Mislim da bi bilo bitno da građani naših država članica mogu si tu barem neku predožbu stvoriti. A nadalje niste odgovorili na moje pitanje. U stvari, mene uopće nije toliko zanimao taj postupak kako ste projekte odbili i zašto, već čisto primjere koje ste odbili, ako nam to možete navesti. I zašto su ti projekti odbijeni? Budući da ste rekli da ste već naveli određene kriterije, možete li nam reći koji su to kriteriji? Hvala lijepa, kolegica Valero. To se odnosilo dakle, i na vaše inicijalno pitanje da li se to uklapa za vaš e, plan, plan za razvijanje sposobnosti? Prvo ste rekli da ide od ozdola prema gore, a ne od ozgora prema dole. Dakle, kako sad to povezati? Jer ja sam, koliko sam vas shvatila, ovaj plan za razvoj sposobnosti je neka vrsta kriterija za priznavanje određenog projekta. Je li tome tako? Eh, thank you, eh, Mr. Hvala lijepo. Gospodin Molenar je odgovor na moje pitanje vezano uz Irsku. Eh, odgovorio da to zapravo izlazi izvan okvira njihovih nadležnosti. Je li iz tog razloga ili to objašnjenje zašto Irska nije sudjelovala. Mi smo inače bogata zemlja, neki su nam posudili novac. Imamo jednu, bilježimo jednu od najviših stopa rasta u EU uniji već treću godinu za redom. Tako da kada kažete da to nije u okviru naših kapaciteta, govoreći o Irskoj, je li to u smislu obveza, financijskih sredstava, ili udruživanje naših oruženih snaga, odnosno njihovog uključivanja u djelovanje. Kada kažete da to izlazi izvan mogućih e, kapaciteta, što po time podrazumijevate? Pokušat ću preciznije odgovoriti na pitanja. Možda da krenemo od drugog pitanja, budući da je kraće. Dakle, što se tiče o novim prioritetima za kapacitete i o tome je li taj proces od osko prema dole ili, ili obrnuto, moramo voditi računa o tome da su to prioriteti koje u osnovi definiraju države članice. One su te koje definiraju koja će područja imati prednost u razvoju kolektivnih kapaciteta. Tako da je sasvim prirodno da su neki nacionalni prioriteti usklađeni sa ovim e, UCDP prioritetima, budući da tu imamo četiri različite komponente. Dakle, tu su i neke pouke izvučene iz misija, zatim neke greške i nedostaci koji su pronađeni, isto tako dugoročni razvoj kapaciteta i imamo još jednu komponentu koja se odnosi na to gdje zemlje trenutno ulažu i koja područja suradnje vide kao važna. Tako da ja mislim da je sasvim prirodno da imamo taj proces ono što države članice trebaju se odražava u ovim prioritetima Europske unije i to je sasvim u redu. <clears throat> E, prema našem tumačenju, kao što sam na početku istaknuo, svaki projekt je važan, svaki je važan za države članice i mi smo to pokušali sagledati iz jedne europske perspektive, posebno uh, posebno iz perspektive UCDP-a. Što se tiče kriterija, dakle o kakvim je ovdje kriterijima riječ i što koristimo, možda e, smo ovdje u našim prethodnim izlaganjima bili suviše stručni u načinu izlaganja, ali ovi kriteriji koje sam spomenuo za vrijeme briefinga a pritom sam e, spomenuo jedan kriterij koji je važan za kapacitete u srednjem i na duži rok. Dakle, to su kriteriji koje smo koristili. I kada podsjećam na četiri ključna pitanja koja smo pokušali riješiti. Odgovor na ta pitanja i pružanje dokaza o tome na koji način neki projekt pruža odgovore na postavljena pitanja. Dakle, to je upravo ono što mi nazivamo kapacitetom e, u sklopu te ocjene kapaciteta. other that... Satnik je spomenuo još jednu sposobnost, a to je nešto što je analiziralo vojno osoblje iz operativne perspektive. Tako da to su bili e, kriteriji na temelju kojih smo pružili informacije državama članicama u svrhu selekcije projekata. Ja ne bih ovdje upotrijebio riječ odbiti. Mi zapravo nismo u tajništvu PESCO odbili niti jedan projekt. Mi smo naprosto izradili evaluaciju temeljem e, prijedloga o kriterijima koje smo proslijedili državama članicama i onda smo ih e, im dali povratnu informaciju opet temeljem tih kriterija. Što se tiče kapaciteta koje razvije države članice, e, naime države članice su imale priliku a i ovlasti da definiraju koje segmente žele razviti u okviru PESCO-a. Dakle, zapravo naša funkcija u tajništvu jest da budemo podrška državama članicama. ask Vi ste pitali za one projekte koji nisu odabrani. Eh, ovdje sada gledam prema kolegama jer nemam sa sobom popis eh, na kojem se nalaze svih 32 eh, projektna prijedloga. Niti on nema taj popis, ali mogu vam navesti primjere i objasnit ću vam zašto neki od njih nisu na kraju odabrani. Jedan od primjera je e, strateški zračni most. Dakle, za prijevoz vojnika i opreme na duge udaljenosti, na daleke udaljenosti. Mi imamo tu doista e, značajni manjak. Tako da je ovaj prijedlog ocijenjen kao vrlo vrijedan. Nažalost, država članica koja je to predložila bila je jedina koja je bila spremna ući u provedbu. Niti jedna druga država članica nije bila spremna da se pridruži tim naporima. A ako imate jednu jedinu državu, onda ne možemo govoriti o e, nikakvoj ojačanoj suradnji. Zatim imamo prijedlog koji se odnosio na zaštitno, zaštitne slojeve, odnosno boje koje omogućuju da, e, dakle, kada se premaže odijelo, da bude manje vidljivo e, radarom. To je vrlo zanimljivo tehnološko rješenje, međutim toliko je specifično da zapravo nije zanimljivo iz perspektive peska E, i zapravo ne dovodi do rješavanja, do popunjavanja nekih manjaka u smislu kapaciteta. Evo, dakle, imali smo vrlo širok raspon e, projektnih prijedloga koje smo dobili na ocjenu i na kraju smo, neke od njih nismo odabrali, ali iz potpuno različitih e, razloga. Evo, to ono što sam htio reći. Da, vrlo kratko, što se tiče proračunskih sredstava, da kako, da postoje proračunska sredstva, ali dakle to se ne mora dostaviti nama, dakle oni razvijaju e, tijekom e, razvoja projekta definiraju troškove, ali mi nismo ti koji donosimo odluku o proračunu, odnosno ne moramo to pregledati. Pretpostavljam da svaka od država članica koja sudjeluje e, u sredstvima za obranu ima i stavku za to to, to je stvar političke odgovornosti. Što se tiče Irske, ne mogu sada spekulirati zašto se Irska nije pridružila. Pretpostavljam da je razlog taj da trenutno niti jedan od projekata ne odgovara potrebama i interesu e, u toj zemlji. E, isto vrijedi i za druge države članice, riječ je o dobrovoljnoj odluci, ako postoji neki interes za projekte, e, dakle to je sve stvar e, odluke. Ne želim spekulirati o razlozima zbog kojih Irska ili neka druga država nije odlučila da se prijavi. Hvala. Moram priznati da me doista iznenadio ovaj primjer zračnog e, mosta, da je to bio prijedlog samo jedne države članice i da nitko drugi nije bio za to zainteresiran, s obzirom da je velik broj država članica upravo to e, definirao kao deficitarno područje. No, eto, što je tu je. Mislim da bi taktički gledano bilo nepametno dodati brojke u ovakav prijedlog jer onda bi industrija znala da je to cijena koju smo spremni platiti. Kad smo bili e, u Finskoj na misiji na početku godine, gdje smo, oni su došli da predstave kard u Briselu i Rekli su da su eh, na sve odgovorili osim tih brojčanih podataka o iznosu eh, zato što nisu htjeli otkriti eh, iznose industrije. Moramo biti pametni kod trošenja novca i mislim da ćemo onda imati veći manevarski prostor u komunikaciji s industrijom da dobijemo onu cijenu koju želimo. Ima li još dodatnih pitanja? Čini mi se da ih nema, tako da zahvaljujem još put gospodinu Molenaru na odgovorima u ovom drugom krugu pitanja, kao i gospodinu Šumanu i također dakle našem trećem govorniku. Na, siguran sam da ćemo čuti E, kako će se stvari razvijati i ovime sam završio raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. Yes. So, uh, uh Sljedeća točka dnevnog reda će se odviti iz zatvorenih vrata i suprotno onome što ovdje stoji, e, dakle to iza zatvorenih vrata, tako da oni koji nisu ovlašteni da ostanu u dvorani, a to je šira javnost, lijepo vas molimo da ostatak dana provedete na nekom drugom mjestu. A, dakle, samo zastupnici i djelatnici klubova i pozvani uzvanici mogu ostati u dvorani. Vidim da su ovdje i neki asistenti zastupnika kako odlaze i moj asistent je već otišao kako bi e, svojim ponašanjem bio uzor drugima. E, dakle, oni koji pripadaju klubovima mogu ostati. Moram priznati na, na svim ovim sastancima iza zatvorenih vrata možemo samo potvrditi ono što smo nekad e, Dakle, može se dogoditi, vrlo često se događa da ono što mi kažemo odgovara onome što se može kasnije pročitati u tisku. Ne znam, e, ne znam, ako već e, tema treba biti povjerljiva, neka tako bude. se.